Bonjour les Dobar dan kolege, lijepo pozdravljam Jean-Claude Junckera. Dobrodošli u klub zastupnika Zelenih i EFA ovdje u Briselu. Danas ćemo zajedno s gospodinom Junckerom imati jedan zanimljivi eksperiment – Htjeli bismo saznati tko je zapravo Jean-Claude Juncker. Ono što smo već naučili iz proteklih nekoliko tjedana je da nije iz zelenih. To smo saznali još tijekom predizborne kampanje. Shvatili smo da ste vi zapravo demokršćanin. I Također smo uvidjeli da su vrlo često demokršćani u parlamentu oni koji najviše sumljaju u vašu političku orijentaciju. Smatraju da ste vi možda pritajeni socijaldemokrat. Vi ste se natjecali sa Skakeler i Jose Boveom. Naravno i jedan od protukandidata je bio Martin Schulz iz Njemačke. Prema tome E, bili ste na, sudjelovali ste u sučeljavanju na televiziji, ja sam to pratila u Njemačkoj i nisam vidjela neku veliku razliku između Martina Šulca i Jean-Claude Junckera. Neki ljudi su e, vas zvali Julce Šunker. To je bila šala. Zeleni kažu da se više manje slažu sa svime što ste rekli. Došli ste u Brisel zahvaljujući potpori najvećeg kluba zastupnika u parlamentu i vi ste za nas vodeći kandidat toga kluba. Vas podupire velika, veliki klub, klub demokršćana uspjeli ste izvršiti pritisak na vijeće da i oni prihvate da postoji samo jedan kandidat sa mjesto predsjednika komisije, to je Jean-Claude Juncker. Što se tiče zelenih, mi smatramo da bismo se trebali držati postavljenih načela kada je riječ o međuinstitucionalnim odnosima. To ne znači da vas ne možemo podržati i vidjet ćemo danas možemo li vam pružiti svoju potporu ili ne. Mi smo bili mišljenja da je dobro što ste rekli iza mene stoji velika koalicija, ali ste isto tako rekli da želite vidjeti postoje mogućnosti za suradnju s manjim klubovima s onima koji nisu bili uključeni u dogovore koji su postigne, postignuti ovdje u parlamentu neposredno nakon izbora. Ovo bi mogao biti zanimljiv sastanak tijekom dvije i po godine. Tako ste nam rekli. Imamo, za, dakle, pred sobom dva i po sata, no to i nije tako puno s obzirom na sve teme o kojima će biti riječ. Možda je najvažnija tema odnos između građana i europskih političara. To ste i sami uvidjeli tijekom predizborne kampanje. Ono što nisam očekivala jest tako velika distanca u odnosu na europske političare. Ja sam to tako doživjela. Zanima me kako vi gledate na to kao proevropski orijentiran političar. Kako namjeravate zapravo premostiti taj jaz između građana i političara? Bilo bi zanimljivo čuti što namjeravate poduzeti. Uslijed krize Evropska unija je manje pravična i zapravo je dosta štete naneseno u tom smislu iz perspektive zelenih. Bitno je da možemo raditi na pitanjima kao što su održivi razvoj, i neka druga pitanja. Održivi razvoj se danas doživljava kao teret, ne kao prilika. Europa je bogata, ali nisu svi jednako bogati. Mi smo najuspješniji gospodarski prostor na svijetu. No, isto tako možete vidjeti da ljudi nisu skroz uživljeni tu taj evropsku dimenziju ako pogledamo na istok se između Rusije i Ukrajine imamo tri sporazuma o pridruživanju koje smo sklopili sa tri istočne zemlje i što se mene tiče, s obzirom na izostanak dogovora između e, Libije, Sirije, blisko, zemalja Bliskog istoka, hoćemo li u ovom zakonodavnom sazivu, u ovom parlamentarnom sazivu moći imati jedinstvenu vanjsku politiku? Sada ću predati riječ Filipu koji će voditi ovaj ovu sjednicu, no za sada dajem riječ vama. Dobro jutro. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas s vama. Malo sam zakasnio, kao i Jose. S obzirom da u Briselu pada kiša, kada u Briselu kiši, onda to podrazumijeva katastrofu u prometu. Možda su Belgijanci imali problema zbog e, toga, zbog neuspjeha na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ali eto, Luksemburg nikada nije izgubio sedam napravo jedan, tako da sam zadovoljan, relativno sam zadovoljan sa ostvarenim rezultatom.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 Došao sam ovdje u klub zastupnika zelenih, najprije zato što sam to htio, e, zatim zato što smo imali dobre kontakte nakon izbora. Imao sam brojne kontakte sa mnogima od vas i tijekom prethodnog parlamentarnog saziva. Za mene parlament nije nepoznanica. Ja sam od najranije mladosti imao suradnju s parlamentom. Europski parlament je mjesto gdje se odvija europska demokracija na prvom mjestu. I nekoliko velikih političkih obitelji u Europi složilo se oko zamisli da bi velike političke frakcije Europi trebale predstaviti svoje vodeće kandidate na izborima. Ja ne mislim da stanovnici sjeverne Finske, da su oni izišli na izbore zato što je Juncker bio vodeći kandidat Europske pučke stranke. Smatram da stvarna dimenzija tog, te nove pojave će se zapravo moći mjeriti tek na sljedećim izborima. Odlučio sam doći k vama, budući da sam oduvijek smatrao zelene svojim istomišljenicima. mišljenicima. mi smo dio te proevropske većine, a to se vidi i na razini Europske unije, ali isto tako i u državama članicama. Zeleni su svugdje među onima koji brane Europu, jer Europu je potrebno braniti. Oni su među onima koji Europu zagovaraju, što je također potrebno. I zeleni su od početka bili izgranuti zbog e, prakse koju provode države članice da pred javnošću govore suprotno od onoga što govore u Briselu. Isto vrijedi za ono što govore pred svojim nacionalnim parlamentima. E, reći ću vam isto ono što sam rekao i ostalima liberalima, socijalistima i pučanima a to je da bismo trebali povećati proevropsku većinu u Europskom parlamentu. Ima dovoljno suparnika, dovoljno protivnika u parlamentu da e, se ne bismo trebali upuštati u suvišne rasprave o načelima s onima koji imaju istu viziju političkog ustroja na našem kontinentu. Zašto sam se ja kandidirao za dužnost predsjednika Europske komisije? To nije bio moj životni plan. Ja sam bio 30 godina ministar u Luksemburgu, e, što je protivno povelji o ljudskim pravima. Bio sam predsjednik vlade u Luksemburgu 19 godina. Mogao sam ostati na toj dužnosti da su luksemburške političke stranke ispoštovali rezultate izbora u listopadu, međutim to nije bio slučaj i tako sam se suglasio da budem kandidat za dužnost predsjednika komisije. A to sam zapravo već mogao učiniti 2004. kada su me također htjeli kandidirati. U to vrijeme sam bio obećao svojim građanima da ću ostati u Luksemburgu. Ovoga puta sam prihvatio tu mogućnost, ne zato što zato što želim braniti status, zašto, bi, zašto bih uopće krenuo tu avanturu, da nisam bio zadovoljan svime onime što je do sada postignuto u Europi. Dakle, ne, nitko ne želi postati predsjednikom Europske komisije da održi status quo. Ima mnogo stvari koje je potrebno promijeniti u Europi, neke stvari treba hitno promijeniti, neke na dulji rok. Tijekom predizborne kampanje, a to je jedini politički trenutak koji mogu ovdje spomenuti. Ja sam tijekom te kampanje iznio određeni broj prioriteta. O tome smo mogli zajedno razgovarati tijekom kampanje. Ja sam e, imao, mm, ja sam bio u nepovoljnijem položaju od ostalih kandidata zato što sam morao braniti rezultate rada Eurogrupe, a priznat ćete da to nije jednostavno. Isto tako i rezultate rada Europskog vijeća, niti to nije bio lak zadatak. Morao sam braniti rad komisije. Pitam vas je li to bilo lako. No nisam e, htio se distancirati u odnosu na rad Barozove komisije, a mogao sam. Ja dakle samo uzimam na znanje ono što, su, što je ta komisija učinila E, naravno, naravno bilo je, bilo je tu i nekih razina. Međutim, ja sam branio rad te komisije. Drugi su bili slobodni u onome što su govorili. Imali su taj luksus. Vidjeli ste sučeljavanje na televiziji. E, nažalost, nije postala mogućnost za stvarnu raspravu s Martinom Šulcom. Međutim, očito je Martin Šulc preveliki demokršćanin da bi se distancirao od mene. Ja sam u središte svojih e, prioriteta e, stavio nešto što mi se čini bitnim, a to je nešto što je također na umu evropskih građana, a to su gospodarski rast i zapošljavanje. To sam učinio kao i ostali kandidati, ne mislim da je to bilo nešto što je bilo isključivo moj prerogativ. Međutim, htio sam istaknuti taj veliki jaz koji je nastao unazad nekoliko godina, ne samo unazad posljednje 3-4 godine, između evropskih građana i europskog projekta. Mislim da se to može pripisati nekoliko čimbenika, a posebno jednom značajnom faktoru koji se može pripisati šefovima država i vlada, a to je da su oni opisali Europu kao mjesto gdje se sukobljavaju oni koji se ne mogu složiti ni oko čega kao mjesto koje ljudi žele napustiti kako bi mogli kritizirati ostale. Ja uistinu mislim da je to loša praksa da nakon sastanka Europskog vijeća ili nakon sastanka ministara da e, odgovorne osobe kažu da su pobjedile ili da su drugi izgubili ili da ako izgube ne prihvate razumno obrazloženje. U Europi ne gubimo u odnosu na druge, nego gubimo možemo samo dobiti svi zajedno. I na razini vijeća trebalo bi govoriti s više poštovanja o Europi kako bismo im u svrhu europske demokracije. Ja ne shvaćam kako Europsko vijeće, gdje se iznose mišljenja jednih i drugih, da se to može kvalificirati kao europska kriza. Zašto neslaganje oko nekog detalja ili ako ne, načela, zašto se to doživljava kao neslaganje kao, kao nekakvo dubinsko neslaganje ili sukob. Ako Francuska skupština Bundestag ili Belgijski parlament, kada bi e, tu klubovi zastupnika došli do sukoba, da li bi se predviđao, da li bi se govorilo o kraju Francuske, Nizozemske ili Njemačke ili Belgije? E, Belgija sprječava Luksemburg, Luksemburgu pristup e, oceanu. Ja se nadam da to neće biti pitanje vremena. Meni se, ja imam mnogo simpatija i ljubavi prema, prema susjednim zemljama. Dakle, kada govorimo o Europi treba imati drugačiju retoriku. Europa, odnosno Europska unija, ne treba se pretvarati da je Europska unija Europa, to nije isto. Ja sam veliki zagovornik e, Vijeća Europe koji ima koje ima brojne zasluge koje mi nemamo, dakle ne treba kritizirati Vijeće Europe, tu su ostvareni ostvarene mnoge stvari u području zaštite ljudskih prava i općenito demokratskih načela. Dakle, Europska unija nije isto što Europa, no Europska unija bi trebala naučiti da se ne bavi stvarima koje se nje ne tiču. E, ne mora sve u Europi biti problem za Europsku uniju. Svi se slažu da treba dati više smisla načelu supsidijarnosti. Međutim, kada se krene ulaziti u detalje, vrlo lako se dođe do zaključka da bez obzira što se slažemo oko načela, ne slažemo se oko same primjene tog načela u praksi. Ja sam veliki zagovornik načela subsidijarnosti, ako ništa drugo, zato što je to jedan od ključnih e, elemenata socijalne doktrine i zato demokršćani smatraju da oni jedini znaju što je to zapravo subsidijarnost. Euh, tu su bili neki poznati demokršćani, ali smatram da izostanak manjak subsidijarnosti objašnjava donekle e, nesklonost građana prema europskom projektu. Mislim da bismo trebali zapravo to učiniti jednom novom vrlinom, to poštivanje načela subsidijarnosti i to u svim aspektima svakodnevnog života europskih građana. Smatram da je kriza zapravo doprinjela tom e, razočaranju Evropljana. Međutim, svi znamo e, kakva je situacija u pojedinim zemljama, kakvo je, kakvo je ozračje u pojedinim dijelovima Europe, ne bi, nema suglasnosti europskom društvu o tome kako to učiniti. Kao prvo mi nemamo potrebne instrumente na raspolaganju, mi moramo zapravo izvršiti popravak zrakoplova koji se zapalio tijekom leta. I osim toga, postoji određeno raspoloženje u Europi koje je teško pretočiti u aktivnosti, tako da se naš, naši rezultati su se mjerili prema uspjehu programa prilagodbe koje je trebalo uvesti u neke zemlje. I možda bi tu isto tako trebalo vidjeti koje su bile posljedice na društvo. E, međutim, sve je to bilo zbog žurbe, zbog površnosti zbog, situacije u kojoj smo morali žurno reagirati. Što se tiče zapošljavanja gospodarskog rasta, to je nešto što je vrlo bitno za europske građane, međutim ne možemo povećavati gospodarski rast povećavanjem deficita i gomilanjem dugova i ne možemo imati niti e, deregulaciju u području rada i ja ne volim, ja sam 17 godina bio ministar za rad i smatram da e, zaposlenici ne mogu biti jedini faktor prilagodbe kada govorimo o ponovnom uravnoteženju u gospodarstvu. Ja nisam čovjek koji zagovara gomilanje deficita ili duga, jer imam drugačije viđenje organizacije javnih financija u Europi i u državama članicama. Dakle, to nije, e, ja ne zamišljam tako budućnost građana. Ja e, sam za strogoću u proračunu, međutim nisam za prekomjernu štednju. Smatram da kod buduće izradi osmišljavanja programa prilagodbe treba najprije izvršiti studiju o posljedicama, o socijalnim posljedicama primjene takvih programa. I ako se pojavi potreba za takvim programima, morat ćemo imati i plan B u odnosu na to da e, se može dogoditi da predviđanja Europske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda ne budu u potpunosti točne, a to se pokazalo i u nekim prethodnim situacijama. Htio bih da zajedno razmislimo o tome kako se može zamijeniti trojka nekim e, drugim tijelom koje bi bolje odgovaralo općim demokratskim načelima, dakle načelima na kojima se temelji Europska demokracija. Ja sam bio protiv toga da se MMF uključi u trojku, u rad trojke. Drago mi je što to više nije slučaj. E, komisija u to vrijeme nije imala na raspolaganju sposobnost, kapacitete da pokrene i da uspostavi takve programe prilagodbe. E, u ovom trenutku mi imamo na raspolaganju odgovarajuće kapacitete, prema tome MMF se može uključiti e, kada je to potrebno, a kada nije e, možemo dakle raditi zahvaljujući vlastitim resursima. Mislim da bi se euro grupa trebala uključiti u rad trojke, to su ministri financija koji legitimno koji se legitimno tu dakle su okupljeni u, u radu Eurogrupe. Ja sam protiv um, porezne utaje i poreznog dumpinga. Vidim gospođu Žoji. Vidim kako ona reagira kada spominjem ove teme. Uh, tijekom uh, desetljeća mnogo smo toga postigli u mojoj zemlji, u ovom području. E, dakle, mi smo donijeli odluku vezanu uz bankarsku tajnu u Luksemburgu 2010. Mislim da bismo trebali, mislim da ćemo nastaviti s radom na uvođenju poreza na financijske transakcije, mislim da bi trebalo e, dakle ubirati poreze tamo gdje nastaje, nastaje dobit. Možda to neće ići na ruku nekih država članica, ali to neće ali to ćemo učiniti dakle za dobrobit Europe. E, pokušat ćemo moralizirati, učiniti moralnim europski fiskalni pejzaž kako kao vlade ne bismo bili žrtve nelojalne fiskalne konkurencije. E, ja sam bio predložio jedan kodeks dobre prakse protiv, e, protiv takvih e, pojava. mislim da bismo Europi, želio bih da imamo u Europi i minimalnu plaću, dakle da se uvede minimalna plaća zamčena zakonom kada je riječ o tome da se revidira financijska perspektiva, htio bih da se koncentriramo na pitanje vlastitih prihoda u Europskoj uniji. kad postojimo u Europi, kad sam bio 85 zadužen za proračun. Ja sam se bavio dakle tim pitanjima i kad god smo se pokušali dogovoriti oko financijskih perspektiva došlo je do velikih rasprava među europskim zemljama zato što nismo imali vlastite prihode. Da smo imali vlastite prihode znali bismo s čime raspolažemo i riješili bismo to u dva sata. Sada nam treba dva puta po tri mjeseca jer predsjedništva okljevaju, tako da se zapravo stvari vrlo sporo kreću. Ja bih htio da Marija Monti nastavi raditi na tom pitanju. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini sa SAD-om, to možemo riješiti kod pitanja. TTIP možemo, dakle, dakle, u jednom zasebnom postupku riješiti. Dakle, možemo to i tijekom rasprave. E, da vam nešto kažemo o ulaganjima. Da. Čini mi se da u Europi nedostaje ulaganja, razina javnih i privatnih ulaganja se drastično smanjila, posebno u zemljama obuhvaćenima programom, 40% u tim zemljama, zemljama kojima je, je i u, svim zemljama dakle došlo do tog pada. Ja bih htio da Europa ponovno postale kontinent sa visokom razinom javnih i privatnih ulaganja. Ja nemam mandat da uđem u pregovore o tome i ne želim nastupiti arogantno i ne namjeravam sada dijeliti portfelje. E, dakle, donio sam odluku da pričekam saslušanja i dakle u odnosu na Europsku investicijsku banku da vidimo na koji način se mogu iskoristiti postojeći instrumenti za ponovno pokretanje investicijskog ciklusa, dakle kako javnih tako i privatnih ulaganja i kako bismo mogli dakle povećati ukupni opseg ulaganja. Bez ulaganja ne možemo dalje i posebno ulaganja treba usmjeriti na mala i srednja poduzeća i to u onoj mjeri u kojoj treba voditi računa o tome u opisu investicijskih programa. Dakle, treba voditi računa ne samo o gospodarskim pitanjima, dakle o pitanjima kao što su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, to su sve elementi jedne ekološko-ekonomske politike i upravo to čini Europu mjestom gdje gospodarstvo može biti usmjereno prema budućnosti i želio bih da banka u svojim promišljanjima uzme u obzir i e, ideje tog tipa. Dakle, ulaganja će u svakom slučaju biti prioritetno pitanje, kao i smanjenje birokracije u Europi. To je jedno, još jedan od prioriteta. Ne kažem da prethodni saziv komisije nije ništa učinio po tom pitanju, no trebalo bi pred nama još posla. I htio bih također da neovisno o glasovanju koje će se održati ovdje, da se uspostavi jedna kvalitetna suradnja. Ja imam želju, a i potrebu da s vremena na vrijeme razgovaram sa zelenima i mislim da bi bilo mudro da i vi ne odbijete taj dijalog. Ja bih htio da imamo jedan vjerodostojan dijalog za Europu. Hvala Jean-Claude na ovom uvodnom izlaganju. U svakom slučaju ovdje ćeš uvijek moći pronaći ne samo publiku nego i partnere spremne na dijalog. Mi smo spremni i dakle mi smo razgovarali sa gospodinom Barozom dva navrata, međutim kada god je to bilo moguće mi smo nastojali biti i sudjelovati sa većinom kad god je neki zakonodavni prijedlog za nas imao smisla. Ja ću sada dati riječ e, predstavnicima naše drugog krila EFA. Kolegica će postaviti pitanje u ime EFA prije nego što krenemo dalje s temama. Hvala gospodine Juncker. Ja ću govoriti u ime Slobodnog Evropskog saveza eh, sa parlamentarcima Valencije, eh, Korzike i ostalih. Dakle, od 99. godine imamo klub zastupnika. Od sljedeće godine mi radimo na decentralizaciji donošenja odluka, zaštiti ljudskih prava i radimo za jednu jaku, jako gospodarstvo. Imam jedno pitanje, ali koncentrirat ću se na jednu stvar. U predstojeća četiri mjeseca, e, dakle Korzika i Katalonija, govorim drugačijim glasom, međutim mi želimo, oni naime žele donijeti odluku o svojoj političkoj budućnosti. Oni koji se nalaze u Škotskoj imat će priliku, jedinstvenu priliku da održe demokratski referendum i glasuju o tome da Škotska bude neovisna država. E, to je omogućeno odlukom Ujedinjene kraljevine kao članice Europske unije. 19.11. je predviđen e, konzultativni postupak za Kataloniju. To je omogućeno uslijed e, toga što dakle, glasovanjem dvije trećine zastupnika u katalonskom parlamentu i kao što znate posljednjih mjeseci su bile mobilizirano mnogo ljudi kako bi se održale te konzultacije. Vi ste rekli da volite male zemlje i male republike i to mi je iznimno drago. Drago mi je to čuti i imam sljedeće pitanje za vas. Kako bi bi reagirale europske institucije? Kako biste vi osobno reagirali na pozitivan ishod referenduma u Škotskoj i pozitivan ishod konzultacija u Kataloniji. Hvala. E, dakle, pitanje je precizno, ali odgovor to neće biti. Ja e, poštujem demokratski izričaj na evropskim teritorijima, međutim, ne želim biti arogantan, ne želim se uplitati u rasprave koje se tiču teritorijalnih pitanja država članica. To je pitanje koje će se riješiti na razini Španjolske. To je pitanje na koje će dati odgovor Ujedinjena kraljevina i Škotska u slučaju referenduma o Škotskoj. Dakle, Škotska je sastavni dio Ujedinjene kraljevine, prema tome treba govoriti o Ujedinjenoj kraljevini. Ja ću poštivati ishod e, tog postupka, međutim ja e, neću u svakom slučaju pothranjivati tu raspravu i tu govorimo o subsidijarnosti kod, kod postavljanja ovog pitanja. Euh, Htio bih samo reći da poštivanje izbora znači da će se uistinu u europskim institucijama prihvatiti narod građana, dakle e, mirni demokratskim putem. Pa nitko ne može postati članom Europske unije samo upućivanjem pisma. U redu, mislim da nećemo moći izvuče, izvući ništa više od Jean-Claude e, na ovu temu danas? Ima li vaš klub neko mišljenje, neki stav o ovoj temi? Ne. U redu, hvala. Za, dakle, sada nastavljamo e, na način koji je ovdje uobičajen u Europskom parlamentu, a to je da ćemo imati niz pitanja, pet minuta, dakle po jedna minuta za svako pitanje i nakon toga ćemo dati mogućnost Jean-Claude da razradi argumente. E, malo kasnimo. Dakle, lijepo molim da postavite pitanja tako da Jean-Claude može sažeto odgovoriti na vaša pitanja. Prva rasprava se tiče demokracije. Dakle, e, demokracija, vladavina naroda za narod i kroz narod. E, međutim, moram, dakle, ako je to definicija demokracije, onda demokracija pomalo loše funkcionira u Europi. Dakle, pitanje je da li se tu stvari vode kroz narod s obzirom da e, političke vlasti moraju uzeti u obzir funkcioniranje financijskih tržišta, suverenitet multinacionalnih kompanija e, koje dakle igraju na kartu socijalne konkurencije, fiskalne konkurencije. Isto tako i političke odluke su ograničene zbog organizacija koje ponekad nemaju mnogo demokratskog legitimiteta. Isto tako ovdje se e, predviđa uspostava velikog prekoatlantskog tržišta što će još smanjiti suverenitet naših društava a u korist multinacionalnih kompanija. To će biti prvi skup pitanja. E, Janik Žado ima prvi riječ, a bavio se pitanjem međunarodne trgovine u prethodnom sazivu. Dobar dan gospodine Juncker, jedan od vaših prioriteta jest da postignete dogovor, odnosno sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om. Mi ekolozi se ne slažemo s time zato što smatramo da dobar dio onoga što ste rekli o važnosti posebnog europskog modela održivog socijalnog solidarnog razvoja u skladu s vlastitim, vlastitom ekonomijom. Dakle, za nas je e, ta perspektiva znači da se europski projekt primjenjuje na jednom velikom tržištu. Imam jedno prvo pitanje koje se tiče dakle, sporazuma o ulaganjima. Vi znate da e, poduzeća mogu zapravo osporavati odluke država i e, regionalnih vlasti pred sudovima. Hoćete li vi biti predsjednik komisije koji će sudjelovati u tome i koji će smatrati da građani trebaju preuzeti kontrolu nad gospodarstvom ili ćete vi pak e, utjecati na to da građani svoj suverenitet iz država predaju multinacionalnim kompanijama? Evropljani su tijekom kampanje iskazali osjećaj da je Europa djeluje bez njih, a ponekad i protiv njih. Ovi pregovori koji e, su bitni za neke odluke o demokratskim društvima zapravo se odvijaju potpunoj tajnosti netransparentno. Hoćete li vi biti predsjednik komisije koji će javno obznaniti dokumente na temelju kojih se vode pregovori kako, se kako bi se uistinu povela demokratska rasprava ili ćete vi sudjelovati u takvim tajnim netransparentnim pregovorima što će dovesti do još većeg udaljavanja građana od institucija i što će zapravo osnažiti ideju da ti dokumenti neće biti dostupni odnosno da će biti na raspolaganju samo u zatvorenim prostorijama što će zapravo dodatno udaljiti i građane i zastupnike u parlamentima od tema koje su za njih bitne. Da, hvala gospodine Žadon na ovom pitanju. Što se tiče vašeg prvog pitanja, dakle da se usredotočim samo na najvažnije. Ja sam čovjek koji usprkos dogovorima koji su postignuti, ne gleda na dvije najveće demokracije na svijetu, dakle, ne misli da ne treba imati povjerenja u pravni poredak. U SAD-u postoje sudovi i kod nas postoje također sudstvo koje je savršeno u stanju riješiti sporove i postupke koji se vode pred, e, pred tim instancama. Dakle, ja nisam zagovornik nekakvih privatnih rješenja, arbitraža, koje ponekad dovode do dobrih rezultata, ali ne uvijek. Sudac e, u svojoj odluci mora dati obrazloženje, što nije uvijek slučaj kod arbitražnih tijela, posebno u Švedskoj, koje imaju također svoje prednosti, ali možda nisu primjerene za odakle. ja sam čovjek koji se zalaže za primjenu prava pred odgovarajućim sudskim instancama. Što se tiče transparentnosti tajnosti vođenja pregovora, htio bih reći da ne znam točno kakva je trenutna situacija. Naime, ja nisam upućen u sve tajne, Možda ću biti kada budem, onda ću biti pametniji. Ja e, percipiram to kao građanin, ja sam običan čovjek kao i vi. Ne znam točno što se događa. Prema tome, kada ljudi ne znaju što se točno događa, to uljeva određeno nepovjerenje, što nije povoljno za e, sklapanje i provođenje pregovora u odgovarajućim rokovima. E, što bi trebalo dovesti do približavanja SAD-a i Europske unije. Ako se želimo pobrinuti da je društvo u državama članicama, da parlamenti e, prate pregovore između SAD-a i Europske unije, onda je potrebno imati najveću moguću razinu transparentnosti. Istovremeno, ne mislim da bi bilo mudro da se u svakoj fazi otkrivaju pregovaračke strategije Europske unije. Kada e, objasnite svoju strategiju, vi već u tom trenutku zapravo gubite, ona gubina na važnosti, dakle mislim da ne bi bilo dobro javno objaviti sve strateške dokumente. Međutim, naravno, one temeljne dokumente koji se tiču pojedinih aspekata e, pregovora, čini mi se neophodnim da u tom smislu idemo na najveću moguću razinu transparentnosti. U svakom slučaju što se tiče ovoga sporazuma, čini mi se da ovdje postoje neke stvari e, koje bi trebalo dati na znanje Amerikancima. Ne možemo pregovarati kada je riječ e, o pojedinim aspektima zaštite, primjerice potrošača, sigurnosti u prehrambenih proizvoda. Dakle, tu ne možemo činiti ustupke. Isto vrijedi i za zaštitu osobnih podataka. Ja ne želim da pregovaramo o zaštiti osobnih podataka u sklopu ovih pregovora s Amerikancima. Smatram da bi zaštitu osobnih podataka trebalo izuzeti iz područja pregovora, iz opsega pregovora. Smatram da bismo se trebali rukovoditi načelom zdravog razuma Mislim da poduzeće, svako poduzeće koje posluje u Europi trebalo poslovati prema europskim pravilima, tako da ne možemo, ne bismo trebali ići u raspravu iz koje ne znamo kako izići. U tom smislu imamo određena načela. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Tamaš o promjenama ugovora. Gospodin Tamaš je iz Mađarske. Hvala vam i dopustite mi da vam se obratim na svojem materinjem jeziku. Nem tudunk lenni ezen a precedens frakció megbeszélésen. So, uh, thank you very much. Uh, Dobro, moje pitanje je zapravo izazvano vašim tvrdnjom da se kandidirate za predsjednika komisije i da ćete biti osoba koja će donijeti promjene. I to cijenim. Svjesni smo da je promjena potrebna i na institucionalnoj razini. Osim toga, u vašoj posljednjoj izjavi o vanjskoj politici ste rekli da upravo zbog toga što Europa treba konsolidaciju, da neće uskoro doći do sljedećeg proširenja, bar ne u sljedećih pet godina. Ne mogu se baš složiti s vašom analizom, no ako kažete da je tako, s time se slažem, to jest slažem se s činjenicom da Europa treba konsolidaciju. Kad govorimo o promjenama ugovora, eh, da li se nešto radi po tom pitanju već u komisiji i ako da, kako planirate osigurati više transparentnosti, više demokratske legitimnosti prema ih, kako ćete osigurati da će na telo legitimnosti biti prisutno, te da hoće li se održati referendum ako dođe do takvih promjena? Zapravo u vašem pitanju je četiri pitanja. Pokušat ću odgovoriti na neke od njih. Što se tiče proširenja. Da, rekao sam da u nadolazećem razdoblju neće biti daljnjeg proširenja Europske unije. Time nisam htio biti nisam planirao biti neprijateljski raspoložen prema zemljama kandidatkinjama, to je jednostavno tako. Ne vjerujem da će nijedna od zemlja kandidatkinja u sljedećih par godina uspjeti dovršiti pregovore na način koji će biti zadovoljavajući za nas i za njih. Zato kažem da neće biti novih e, proširenja. To naravno ne znači da pregovori koji su u tijeku da se neće nastaviti. Vodimo pregovore sa različitim zemljama kandidatkinjama, imamo s njima rasprave, sve će se to nastaviti no smatram da ti pregovori ne mogu biti dovršeni uskoro. Mislim da se niste na to zapravo mislili. A opet s druge strane mislim da moramo održati europsku perspektivu i to pogotovo za zemlje Zapadnog Balkana. Jer bila bi velika pogreška i ne bismo smjeli tu pogrešku napraviti da zemljama Zapadnog Balkana pošaljemo poruku da je Europska unija stala sa tim zemljama. To je ujedno i najproblematičniji dio Europe i zato i moramo zadržati u tim zemljama europsku perspektivu. Što se tiče pitanja o promjenama ugovora, malo mi je teško odgovoriti zato što to ovisi o daljnjem razvoju e, rasprave u Europskoj uniji. Ne bih u sljedećem e, razdoblju isključio promjene ugovora. Neke od tih promjena se same od sebe nameću, pogotovo u području e, dovršenja gospodarske i monetarne unije. No o tome moramo otvoriti raspravu i u sustav zajednice moramo uključiti sve te elemente. U proteklom e, sazivu imali smo jako puno e, aspekata vezanih uz e, gospodarsku i financijsku krizu. Tako da ne želim obećati promjene ugovora, ali ne želim te mogućnosti niti isključiti. Hvala vam. Sljedeći je Sven Gigold o lobiranju. Dobar dan gospodine Juncker, lijepo je vidjeti vas govori se o sve većem jazu između građana i europskog projekta e, uz zelene koje ste vi tu naveli mi smatramo uistinu da to postoji vrlo velik utjecaj moćnih skupina i to često vrlo netransparentno djelovanje i na vijeće i na komisiju, stoga dva vrlo konkretna pitanja u tom pogledu. Da li ćete vi kao predsjednik komisije uvesti o, određeni dakle, zakonodavni način, dakle da svaka interesna skupina koja ima određeni utjecaj na neki zakon e, treba isto tako biti navedena u dodatku ili prilogu svakog projekta komisije. Da li ćete isto ovaj registar transparentnosti koji smo mi uveli e, uvesti kao nešto obvezujuće kako bi to uistinu bilo potpuno i kako bi se svi mogli toga pridržavati i na kraju krajeva trebamo izvršiti reviziju građanske inicijative tijekom ovih idućih pet godina. Da li ćete vi iskoristiti tu reviziju kako bi taj postupak pojednostavili i kako bi se u tom obliku snažilo sudjelovanje građana u Europi kako oni ne bi osjećali taj veliki jaz. Hvala vam lijepa. Kada govorimo o tim postupcima, e, kada govorimo o jazu je da ti ovdje meni govoriš e, vi, a inače u privatnom životu smo mi na ti, ispričavam se, ali postavljam sam jedan javni prostor i privatni prostor. Da, ali ja sam za to da mi u javnom prostoru govorimo onako kako govorimo i u privatnom e, prostoru. Dakle, ne bi tu trebali imati e, dakle, nekakvu posebnu arhitekturu, ali nezavisno o tome. Ja sam uistinu mišljenja da u pitanjima vezano uz transparentnost trebamo biti transparentniji. Dakle, tko od mene očekuje da ovdje e, govorim o, na jedan gorljivi način, dakle, ja mogu samo e, reći, dakle, da sam ja uistinu za transparentnost, kako me ne bi stalno e, postavljali to pitanje, budući da bih želio biti na miru u pogledu toga, želio bih e, da mi se uistinu zna tko ulazi, izlazi, što se događa i da, zdiza, e, da taj registar transparentnosti za kojim svi govori da to je nešto što uistinu funkcionira, da to vrijedi za sve institucije. Dakle, ako neki zastupnik e, posjeti u mom uredu, onda e, ako ja objavljujem e, tko je koliko je dugo bio kod mene onda ja želim znati kod koga je bio prije toga dakle mislim da sve institucije u istoj mjeri trebaju primjenjivati e, taj sustav kada govorimo o lobijima mi ne djelujemo samo na razini vlada ni na razini komisije dakle taj parlamentarni prostor je vrlo atraktivan za lobiste i uistinu ako se s nekim telefonira ako se nešto piše ja želim da to uistinu bude zabilježeno da se druge obavijesti o tome. Dakle, parlament je u zakonodavac, nije to komisija. Dakle, parlament isto tako i mora imati dobra pravila u pogledu transparentnosti kao što to čine i drugi. Dakle, ja ću to e, zatražiti jedan međuinstitucionalni sporazum ili dogovor, o tome ćemo morati razgovarati. E, dakle, tu je moja pozicija vrlo jasna, ja mislim da mora postojati veća, bolja transparentnost i mislim da se to mora tako učiniti, dakle, uključujući e, isto i ovaj prilog ili dodatak kada govorimo o zakonodavstvu. I još jedan puta bih želio ipak reći da tu razum mora prevladati. Mene se često u tom pogledu kritizira da sam ja bio predugo predsjedavajući Eurogrupe e, u pogledu poreza, ali tu se ne treba puno govoriti. Puno se tu razgovara ako se misli da se to sve može činiti u istinu e, kroz potpunu transparentnost. Kada se govori recimo o tečaju, o problemima određene zemlje, bez toga da se zna što se tu može učiniti u pogledu pružanja određenih odgovora, onda se može određena zemlja učiniti. Da smo prerano govorili o Grčkoj i svemu što treba učiniti, onda Grci ne bi ni tri dana ostali eurozoni i pogotovo e, bi ovi siromašni Grci onda imali problema s tima. Ne e, špekulanti i sve ove multinacionalne tvrtke, već oni siromašni Europe bi e, tu nastradali da smo imali pretjeranu transparentnost. Ali kad se radi o ozbiljnim stvarima koje određuju život drugima tu se mora moći držati zatvorena usta, kada se radi o određenim e, procesima, e, o tome kako komisija i e, parlament djeluju, tu uistinu treba biti maksimalna transparentnost. Što se tiče sudjelovanja građana i same revizije instrumenata u tom pogledu, tu vam danas ne mogu reći do kakvih promjena će doći u pogledu tih instrumenata. Ja sam doživio isto tako i u Luksemburgu, pogotovo kada govorimo o ovoj smjernici za vodu gdje su i mene molili da e, potpišem E, a to nisam učinio ja ne šaljem sam peticiju. Jednostavno vidio sam da je taj cijeli postupak presložen i moramo sad razmisliti o tome i vidjeti kako se to može pojednostaviti, kako je to jedan instrument koji građani uistinu mogu e, koristiti. Ali o tome ćemo još morati malo porazgovarati. Bilo je tu još treće pitanje. Ne, odgovorio si na sve tri točke, samo još komentar. Postoje ljudi iz tvoje stranke e, koji su za to kada si međusobno govorimo ovdje e, ti, da onda opet javno međusobno si govorimo vi. Da ćemo se tu morati dogovoriti malo onda o tom postupku kako ćemo se oslovljavati. zato što već kasnimo. Htio bih samo nešto reći vezano uz lobiranje. Govorimo o europskim institucijama. Vijeće je također institucija Europske unije, a i 28 država članica su podložne lobingu i kada e, e, netko iz BMPA dođe Holandu ili Angeli Merkel i njih treba uvrstiti u registar transparentnosti. Sljedeći govornik iz Švedske. Hvala vam. Ja ću govoriti švedski, nadam se da će me gospodin Juncker razumjeti. Pročitao sam vaš e, popis prioriteta. I moram reći da sam malo razočaran zato što na vašem popisu prioriteta nije spomenuta transparentnost, nije spomenuta otvorenost, niti borba protiv korupcije u europskim zemljama, a niti u europskim institucijama. Stoga, a ja mislim da je to jedna od ključnih tema za budućnost Europe, za konkurentnost Europe i za razvoj demokracije. Moje se pitanje odnosi na to kako planirate nastaviti raditi kako bi se borili protiv korupcije u Europi. Veliki broj zemalja e, ima velikih problema zbog korupcije. U proteklih nekoliko godine Europska komisija je poduzela nekoliko antikoruptivnih inicijativa, pripremila izvješća o e, različitim razinama korupcije u određenim zemljama no mislim da je potrebno poduzeti jedan konkretniji korak naprijed. Moramo razgovarati o tome koje konkretne mjere može poduzeti Europska unija kako bi se smanjila korupcija i kako bismo se učinkovito borili protiv tog fenomena. I htio bih doista vidjeti jasne inicijative i u borbi protiv eh, korupcije unutar institucija i u zemljama Europske unije. Mislim da je to jako važna tema za našu budućnost. E, imam dvije uvodne primjedbe. Vi ste spomenuli moje prioritete. Htio bih samo napomenuti da dokumenti koje vjerojatno spominjete nisu novi dokumenti. Dakle, riječ je o pet prioriteta koje sam predstavio 23. travnja, ako se ne varam. Dakle, ne, ne radi se o nekakvom e, programu za komisiju. Da, ja se osjećam obveznim zbog tih prioriteta koje sam naveo, međutim djelovanje buduće komisije neće se ograničavati na spomenutih pet prioriteta. Prema tome ja nisam spomenuo ove probleme koje ste vi spomenuli, budući da će to zapravo biti predmet rasprave na kolegiju povjerenika, kada budemo imali kolegi povjerenika. Kao prvo, ja trenutno nemam nikakvu dužnost, e, ja sam kandidat kojeg je predložilo Europsko vijeće, međutim, ja se nadam da će utorak biti, da će me utorak parlament izabrati. Dakle, parlament je taj koji bira predsjednika komisije, ne Europsko vijeće. Europsko vijeće predlaže kandidata. Dakle, pitam se koje ja ovlasti imam da govorim o svim ovim pitanjima e, koja mi se postavljaju. Da, činjenica je da je to pitanje za predsjednika komisije, predsjednik komisije, ja to još nisam, može dati neke smjernice i e, u tom smislu, međutim s obzirom da još nisam predsjednik komisije, ja ću naravno u svakom slučaju saslušati i mišljenja ostalih povjerenika. Nadam se da ću uskoro dobiti imena i da ćemo imati e, bolji i veći broj e, žena, e, dakle ženskih žena povjerenika nego do sada. Dakle, što se tiče lobiranja, transnosti i razotkrivanja osobnih kontakata, to je preduvjet da bismo se mogli boriti protiv korupcije i protiv sukoba interesa. A što se tiče ostalog, treba vidjeti kakva je situacija s kaznenim pravom u državama članicama i e, što se, koje se e, dodatne mjere mogu poduzeti u borbi protiv korupcije. Naravno, to je jedna pojava koja šteti demokraciji. Hvala. Hvala, a sada gospodin Bach. Dobar dan. Kao budući, kao bivši premijer i bivši ministar financija znate da 80% europskog proračuna da tim dijelom upravljaju komisija i zemlje članice. I nekoliko puta smo čuli da europske zemlje ne rade svoj posao i da u nekoliko slučajeva su znali da se novac troši u pogrešne svrhe. Kakav je vaš, kakvi su vaši planovi? Parlament je dao svoje preporuke, rečeno je da ministri za financije moraju svake godine dati potvrdu da su učinili sve što mogu kako bi osigurali da se novac stroši na pravilan način. Što biste vi učinili kao predsjednik komisije? Hvala. Smatram da trebamo razgovarati o europskom proračunu, dakle europskim javnim financijama u širem kontekstu, a ne samo se koncentrirati na sadržaj vašeg pitanja. Jedan od razloga kojim se djelomično može objasniti razočaranje europskih građana u odnosu na europski projekt, svodi se na to da se prečesto pojavljuju skandali vezano uz lošu raspodjelu, odnosno loše trošenje sredstava na razini Europske unije. A istovremeno u Evropskoj uniji ima uistinu postoji dakle težak sustav kontrole i to ponekad sprečava da čovjek može normalno disati i da se može normalno upravljati. No dobro, to je drugi problem. Znam zašto postoje ta pravila. I volio bih da se ministri financija sami bave proračunom Europske unije. Proračun Europske unije, a ja sam eh, 85. godine bio predsjednik. Bio sam zadužen za proračune. Dakle, svi ministri financija govore o proračunu Europske unije, a niti jedan se ne bavi e, dakle, europskim proračunom. Ja bih rado da ECOFIN ponovno e, preuzme odgovornost za europski proračun, a ne da samo govori o njemu. S obzirom da su ministri financija primadone u okviru vlastitih vlada, e, uključivanje ministara financija u osmišljavanje proračuna će dovesti do poboljšanja. Treba reći evropljanima da e, dakle krivo trošenje sredstava u Europskoj uniji, da je to nešto što se odvija na razini država članica, a ne na razini Europske unije. Ljudi kažu Europa je kriva, ali nije kriva Europa nego države članice. Dakle, ja smatram da bi ministri financija koji su zaduženi za izvršenje nacionalnog državnog proračuna da oni budu odgovorni i da kažu pred revizorskim sudom da su poduzeli sve mjere kako ne bi došlo do tih e, nepravilnosti. Ja sam za takav sustav, a to bi bio naravno sustav koji mora biti sam po sebi vjerodostojan. Prema tome, svaka država članica bi trebala imati sustav interne kontrole. A ono što sam primijetio u Luksemburgu jest da je birokracija već e, toliko uznapredovala da se ponekad odustane od projekta. Sredstva koja se mogu dobiti u okviru projekta toliko su skromna da je zapravo taj birokratski, birokratsko opterećenje mnogo e, vrijednosti koje se mogu dobiti iz projekata. Dobro, tu smo sada zaključili prvo poglavlje. Primijetili ste da je Jean-Claude Juncker pokazao da ima smisao za humor kada govori o Ekofinu. Spomenuo je ministra financija kao primadone. E, sada dajem riječ Rebeki koja će vas uvesti u drugu temu. Drugi dio će se odnositi e, na održivi razvoj, to su nama zelenima ključne teme. i riječ je u području gdje ćete zasigurno naći na probleme ako budete preuzeli predsjedanje Europskom komisijom. Gospodin Barroso i gospodin Ettinger, koji će se najvjerojatnije vratiti, e, oni su iskoristili sve mogućnosti da razvodne sve naše pokušaje da nešto učinimo za klimatske promjene. Kako opisati sadašnju situaciju? Čini mi se da se ove teme doživljavaju samo kao teret, a ne kao izazov za inovacije europskim industrijama. I prvi koji će postaviti pitanje je naš luksemburški član Europskog parlamenta. Dobar dan, lijepi pozdrav Jean-Claude. Dakle, mi smatramo da smo imali tri krize. Kao prvo imamo klimatsku krizu. Sljedeće godine će se održati konferencija u Parizu da će se moguća rješenja. Imamo i ekonomsku krizu vezano uz energetiku, jer imamo od 100 milijardi 2000. na 400 milijardi prošle godine. Jer se smanjuju dakle, naše rezerve nafte i plina, a zbog e, veće potražnje u Kini raste cijena nafte. I dakle tu postoje neke geopolitičke tenzije, vidjeli smo u Ukrajini, ali isto tako Nigerija, Irak i tako dalje. To treba ozbiljno shvatiti. Imamo tri rješenja. Prvo su obnovljivi izvori energije, drugo su e, bolje povezani sustavi plinovoda i drugo manje trošenje energije, dakle veća razina energetske učinkovitosti. Imam dva pitanja vezano za energetiku. Kao prvo, što se tiče energetske učinkovitosti, mi imamo ambicije da povećamo energetsku učinkovitost 2% godišnje. Dakle, to je bio onaj e, cilj iz 2000, za 2020. Međutim, Barozo i Oettinger sada predlažu da se te ambicije smanje od 2020. do 2030. za 5%, 7% ili maksimalno 10%. I hoćete li vi u svojoj funkciji predsjednika se zalagati za manju razinu energetske učinkovitosti za manje od 2% u odnosu na današnju situaciju. Dakle, 2020. ćemo biti manje energetski učinkoviti, a kriza je gora. Drugo pitanje. Mi nastojimo uspostaviti zajedničko energetsko tržište. Na tom unutarnjem tržištu pokušavamo imati poštenu fer konkurenciju. Istovremeno danas Poljska traži nove subvencije za ugljen, a Velika Britanija i neke druge zemlje traže subvencije, mogućnost subvencija za nuklearnu energiju. Kako ćeš ti riješiti sukob između unutarnjeg tržišta i potražnje za e, dakle većim subvencijama za elektrane na ugljen i nuklearne elektrane. Hvala Claude e, što se tiče ovih pitanja. Nakon e, što mi je Filip rekao da imam tri minute, ne, oni imaju tri minute. A, dobro, imaš još dvije minute. U redu, shvaćam. Dakle, mi iz Luksemburga imamo zajedno e, na raspolaganju određeno vrijeme. E, ja bih htio da budemo, da imamo ambiciozne ciljeve. E, ne mogu vam detaljno reći što namjeravam poduzeti, jer ja ne poznajem dobro tu temu i ne poznajem je u detalje, tako da ne mogu reći kako stvari trebaju ići dalje. Ja se načelno zalažem za veću razinu energetske učinkovitosti. Najinteligentnija energetska politika sastoji se u tome da se ne rasipaju, ne rasipa energija. Prema tome, za mene je energetska učinkovitost važna tema. I to i u ekonomskom smislu i u smislu otvaranja novih radnih mjesta, jer to je sektor koji je u stanju eh, generirati gospodarski rast i u stanju postići da se otvore nova radna mjesta. Prema tome ja sam uistinu, ja se zalažem za ovu dinamiku od 2% godišnje, međutim ne mogu sada preuzeti konačnu obvezu u tom smislu jer moram detaljno proučiti e, dakle to pitanje. Ja sam tijekom e, ekonomske i financijske krize stalno govorio da trebamo i dalje raditi na politici ublažavanja klimatskih promjena jer kriza kada jednom završi i dalje će e, zapravo klimatska kriza će se i dalje nastaviti nakon ekonomske krize bez obzira na konjunkturu prema tome s obzirom na e, u na perspektivu pariške konferencije htio bih da e, se posvetimo toj temi dakle da joj damo svu potrebnu pozornost. Što se tiče ovog drugog pitanja koje se tiče Poljske i unutarnjeg energetskog tržišta, dakle to su konkretne teme koje treba proučiti. Ja znam koje je temeljno stajalište Poljske koje nije sukladno stajalištu većine država članica, međutim trebalo bi vidjeti u kojem smjeru možemo, u kojem smjeru možemo ići. E, tijekom ovih ove rasprave ne namjeravam e, kritizirati jednu državu članicu u odnosu na druge, ne želim izdvajati neku državu članicu jer u drugim temama se mogu izdvojiti drugi. Imam dovoljno neprijatelja među državama članicama. Ne radi se o državama članicama nego o tehnologiji, dakle o novim subvencijama za elektrane na ugljen i nuklearne elektrane i to će dovesti do neravnoteže unutarnjem tržištu. Da, ali jedna država članica to traži i u tom smislu je problem na razini država članica. Ja tu ne vidim samo jedan tehnički problem, već i politički. Kako ćete zaustaviti, zaustaviti utjecaj gospodina Oettingera, čak i u sljedećoj čak i ovaj neambiciozan program, dakle koji su nije ambiciozan je u sukobu s onim što znamo za gospodina Oettingera. Ali sljedeći kolega je Benedik Žavor iz Mađarske i on je isto tako zabrinut što se tiče odnosa s Rusijom. Htio bih znati koji su vaši planovi da osigurate dakle, energetsku sigurnost u Europi s obzirom e, na ulaganje Rusije u nuklearni sektor pojedinih država članica, ovisnost o plinu je nešto što, čega su svi svjesni u Europi. Međutim, opet trebamo naglasiti da istovremeno Europa postaje sve ovisnija u nuklearnom sektoru, a Rusija postaje i pravi provider tehnološkog know a je ponekad i ulagatelj u nekoliko država članica kada govorimo o tom nuklearnom sektoru. Dakle, da li vi priznajete taj utjecaj ruskog ulaganja u određene države članice, uključujući i Finsku, Mađarsku i neke druge, i kakva je tu povezanost sa Europskom energetskom sigurnosti. Moje drugo pitanje je sada se na to kad vi govorite o jednoj novoj Europskoj energetskoj uniji, koje mjere bi komisija mogla poduzeti kako bi spriječila pojedine države članice da ugrožavaju europsku energetsku sigurnost kroz pojedinačne odluke u nuklearnom sektoru. Mislim da je energetska unija istinski projekt e, za budućnost Evropske unije. Htio bih da ubrzamo uspostavu tog unutarnjeg tržišta u području energetike i htio bih da poboljšamo interkonekcije među pojedinim državama članicama i pojedinim regijama u Europi te da razmislimo o tim temama. Činjenica je da je trenutno energetski miks nešto što spada u nadležnost država članica. E, mislim da je to dobro jer mislim da se ne bismo mogli složiti na razini Europske unije oko energetskog miksa koji bi odgovarao svim državama članicama. Dobro je da to prepustimo državama članicama istovremeno ne možemo imati jedan energetski miks koji opći energetski miks ne samo da moramo smanjiti ovisnost o uvozu iz Rusije nego isto tako i ovisnost o fosilnim gorivima i čini mi se da, da je to smjer kojim treba ići. E, smatram da bi se države članice trebale E, okupiti kako bi trebale imati dakle mislim da je apsurdno da se da one izolirano pregovaraju sa opskrbljivačima bilo bi bolje da se to organizira kolektivno na solidaran način kako bismo mogli utjecati na cijene energenata na tržištu. Znam da u nekim državama postoje e, državna poduzeća u energetskom sektoru, a u drugima su to e, dakle društva koja su ustrojena temeljem privatnog prava i da e, moraju dakle sudjelovati na tržištu zajedno sa državnim tvrtkama. No ono što, e, za što se zalaže predsjednik vlade gospodin Tusk, mislim da bi to trebalo u svakom slučaju tome posvetiti odgovarajuću pažnju. E, dakle, u današnjem svijetu diplomacija mora voditi računa o energetskim pitanjima tako da bih htio da e, budući povjerenik e, uzme u obzir sva ta pitanja i mislim da bismo trebali na najbolji mogući način organizirati da plin više ne ide sa istoka na zapad. Dakle, trebali bismo uložiti u tehnologiju kako bismo preokrenuli taj trend i smatram da tu ima puno posla. Uh, <clears throat> uh, Sljedeći kolega iz Hrvatske, Davor, izvolite. Hvala vam gospodine Juncker. Ako želimo podijeliti zajedničku um, viziju, ako želimo uspostaviti ravnotežu između sjevera i juga, mislim da imate ogromnu odgovornost da s tim radom počnete sada. Većina zemalja jugoistoka Europe, počevši s Hrvatskom, imaju vrlo velike probleme sa gospodarskom politikom. Pretpostavljam da znate za te probleme, tako da molim vas objasnite nam koji financijski instrumenti bi mogli pomoći zemljama sa poteškoćama u razvoju zelenog gospodarstva, s obzirom na to da da je to jedini način za e, dugoročni održivi razvoj. Ako krenemo ovim putem, to je zapravo jedini, jedino rješenje za održivi razvoj cijele Europe. Smatra, što mislite koji su ti e, financijski instrumenti koji bi mogli pomoći? Dakle, samo uvodno. Komisija još nije formirana. Ja sam tu, međutim nemam povjerenike, nemam čak niti pristup da hoću, mogao bi, ali ne znam, nemam uvida u budući rad komisije. Dakle, da možete mi postaviti detaljna pitanja, ali ja nisam, nemam sada nadležnost da odgovorim na sva pitanja. Dakle, kolege povjerenika čini 28 povjerenika i prema tome mi ćemo se morati baviti tim pitanjima kada budemo ustrojavali rad buduće komisije, kada budemo osmišljavali svoj program rada. Dakle, ja sam e, načelno za zeleno gospodarstvo i za izdvajanje financijskih sredstava koja su potrebna kako bismo e, dali taj politički signal. E, međutim, ja sada ne raspolažem brojkama, nemam na raspolaganju to znanje. Ja sam neki dan to proučavao pročavao sam najnovije odluke komisije, e, dakle kojim je dodijeljen novac 12 zemalja za upravo taj sektor. Međutim, imat ćemo povjerenika koji će biti e, koji će biti nadležan za to. Prema tome postavite mu koje god pitanje želite kada dođe ovdje na saslušanje. E, ja vam sada ne mogu dati odgovor na tako detaljna pitanja ja nisam, nisam genije, moram priznati. A sada Margarita iz Danske. Ja ću vam ja ću govoriti na danskom, budući da imamo prijevod. I govorit ću o vrlo specifičnoj temi. Mislim da bi bilo dobro da nam date jasan odgovor. Ono što želim pitati jest o plinu iz škriljevca. To je nešto što utječe na sve nas, a pogotovo zemlje poput Danske i Rumunjske. A budući da je to vrlo rizičan izvor energije koji šteti okolišu i ljudima, a od Međunarodne agencije za energetiku znamo da ne donosi ništa dobro ni klimi i klimatskim promjenama. Željela bih čuti hoćete li nam pomoći e, da nećemo morati e, trpjeti od želja velikih tvrtki. I mm, to vrijedi za moju zemlju, za Dansku, ali i za Rumunjsku. Nadam se da nam možete zajamčiti da nećemo tratiti novac na takve stvari, već da ćemo se koncentrirati na dugoročne ciljeve. Um, Kako bih dodao ove raznovrsnosti jezika na luksemburškom bih vam najradije odgovorio. Međutim, kada govorimo o energetskom miksu, to je nešto što je u nacionalnoj nadležnosti i komisija neće dakle, se uplitati u to područje. Što se tiče frekinga, ali to je moje osobno stajalište, ja sam protiv toga, dakle izvlačenja plina iz škriljevca. Dakle, ja sam svjestan tih dugoročnih posljedica te takozvane nove tehnologije ja bih bio za to da ulažemo više u istraživanje koje se odnosi na fracking e, kako bismo učinili sve što možemo da izbjegnemo već poznate negativne posljedice frackinga. Međutim, zasigurno nisam za promoviranje frackinga. Dakle, ja se jednostavno bojim tih posljedica kada govorimo o izvlačenju plina iz škriljevca, tako da sam ja jednostavno za e, načelo, dakle da trebamo biti oprezni. Da li to znači da bi se ti zalagao za jednu snažnu, snažno reguliranje kao što su to htjeli e, povjerenici za e, klimu, ali Oettinger to zaustavio. Posljednja komisija je bila jedna vrlo demokratska institucija jer je tamo isto bio veliki broj rasprava koji se održao. Ne znam da li bih to dalje trebao poticati. Ja sam u svim tim pitanjima, možda to malo zvuči arhaično i staromodno, da jedan čovjek koji malo okljeva, ja se ne bacam samo tako u nove tehnologije, za koje ne znam kamo nas vode i što nam donose. Dakle, u tom smislu sam ja bliži tome da tu moramo biti jako oprezni da bi trebali isto tako donijeti opće mjere zaštite koje bi isključivale rizike. A rizike ćemo najbolje isključiti na taj način što nećemo ući u te rizike. Dobro, iz toga možemo nešto dobiti ili učiniti. Martin Heusling iz Njemačke i GMO. Gospodine Juncker, vi znate da genetska tehnologija je isto jedna diskutabilna tehnologija u Europi, a zadnja komisija je iznava uvijek pokušavala nekako uvesti GMO u Europu, sada se, se dogovorili oko toga da Europska se dijeli na taj način, dakle da na nacionalnoj razini se dozvoljava sađanje GMO biljke, dakle parlament ima drugu poziciju, dakle da li ste vi tu više za poziciju parlamenta koji kaže u stvari bi tu trebali imati strože kriterije, dopuštanje GMO tehnike, potrebna bolja zaštita i potrebna nam je isto tako e, reforma u tom pogledu. Dakle, ne bismo li trebali tu u Europi ići jednim drugim putem održive e, tehnologije i poljoprivrede gdje se ne bi išlo e, prema GMO i činiti ustupke SAD-u za nekoga tko stoji vanje uopće ne možemo shvatiti o kakvim se to postupcima radi. Vijeće nema tu kvalificiranu e, većinu e, i onda komisija mora odlučivati, onda komisija ne odlučuje, onda sud e, se tu traži mišljenje, traži mišljenje suda Dakle, ja smatram da cijeli taj postupak nije dovoljno transparentan. U svakom slučaju nije dovoljno razumljiv i objašnjiv. I ja sam već dao nalog nekome da se tu razmisli da te postupke odobrenja, da li se njih može, može promijeniti da tu se stvori prostor e, dakle, za odobrenje parlamenta, ali još nismo došli do nikakvih zaključaka u tom pogledu. Ja u svakom slučaju ne mislim da je dobro, zato što slučajno čisto tehnički određena e, geometrija odluka e, ne funkcionira e, ne funkcionira u vijeću da onda komisija se to uključuje da bi to dakle na određen način trebalo učiniti da čisto ne čini mi se da to nije ni dovoljno stručno niti dovoljno demokratski Dakle, nije to tako loše da skupljate bodove na onim temama koji su jako važni zelenima. Sad dolazimo do teme ribarstva. Izabela Lovin. Gospodin Juncker, dobro došli. Govorite o velikom broju zemalja i građana koji više nisu zaljubljeni u Europi. Mislim da je jedan od glavnih pobjeda za Europski parlament i komisiju i za Europu općenito tijekom posljednjeg mandata je bila e, reforma zajedničkog, dakle ribarske politike. 91 e, posto dakle svih riba vezano uz sva naša mora od Mediterana do Baltičkog mora e, moramo reći da jednostavno nestaju nam te e, zalihe riba i što ćete vi tu učiniti u pogledu takve reforme tijekom vašeg idućeg mandata jer mi znamo da postoje određene države članice koje jednostavno pokušavaju razvodniti ono što je postignuto tijekom ovog mandata i to je uistinu nešto e, što što su glasači u Švedskoj voljeli, dakle u tom smislu da su vidjeli da se može nešto učiniti na europskoj razini i željela bih čuti od vas dakle da vi nećete odustati od tih prednosti koje su postignute time što e, sada možemo imati održive oceane. Kao što sam već pokušao ranije objasniti, Luksemburg nema direktan pristup oceanima, zbog Belgije naravno. To objašnjava činjenicu da ja nisam stručnjak za ribarstvo. Ja sam 19 godina e, bio e, premijer i nisam nikada morao imenovati ministra za ribarstvo. Međutim, isto tako smo trebali predsjedati vijećem e, za ribarstvo i to s velikim uspjehom, ali nemam pojma o tom političkim akcijama koje se trebaju poduzeti u tom području. Sve što znam, budući da sam osjetljiv na to pitanje, je da neću razvodniti razinu odluka koje je donijela prethodna komisija. Dakle, to se neće dogoditi. ne mogu sada govoriti u istinu s velikom važnosti e, o ribarstvu, ali isto tako neću e, uništavati stvari. Znam da Luksemburg nema industriju ribarstva i zahvalna sam vam na tome. ali na europskoj razini smo isto tako ovisni o uvozu riba 70% i s obzirom na Luksemburg, Austriju, e, Mađarsku i druge kopne zemlje vi svi ovisite o uvozu ribe. E, mi uvozimo ribe iz zemalja u razvoju na europsko tržište. Dakle, to je veliki globalni problem. Iz toga sam samo htjela da budete toga svjesni. A to je nešto čime se možemo pozabaviti samo na europskoj razini. I uistinu bih vas zamolila da to uzmete ozbiljno. Nisam, dakle, htio ostaviti taj dojam da se ja samo šalim oko toga. Naravno, svjestan sam toga da je to jedan globalni problem i ja sam prethodno već govorio, možda ne danas, ali toliko puta da Europska unija mora pozabaviti i malim i velikim pitanjima. Ovo je u istinu jedno veliko pitanje koje treba uzeti za ozbiljno bez obzira na to da li smo sad e, samo čisto kopnena zemlja ili ne, to, e, to je problem e, svih nas, a ne samo pojedinačnih zemalja. Evo, samo bih to želio još jedan puta naglasiti. Kad se ja šalim, onda je obično javim da se šalim. Dakle, Izabela Lovin, kad čujete to ime, trebate uvijek biti svjesni konteksta svih izazova, čisto u slučaju da postoje neki ljudi koji žele razvodniti reformu. Dakle, Izabela Lovin. Dakle, posljednja dva pitanja u ovom bloku. Moli Scott Carto iz Velike Britanije i Moli razmišlja o održivom razvoju za London. Hvala lijepa, veliki izazov u istinu. Kao britanska zastupnica više me zanima e, točka broj pet, dakle britanska pitanja i posebno bi se tu pozabavili jednim područjem kada govorimo o radu evropskih institucija gdje bi tijekom idućih pet godina moglo doći do velikih promjena. Dakle, to je pitanje bankarske unije i regulative u tom pogledu i kako ćemo se pozabaviti situacijom e, gdje je Ujedinjena kraljevina izvane eurozone, a ipak vrlo važno financijsko središte. Ovog jutra smo vidjeli taj mogući potencijalni konflikt kada govorimo o e, ECP-u i isto tako vladi Ujedinjene kraljevine. U ožujku je David Cameron imao jedan plan od sedam točaka gdje se radi dakle o većim ovlastima manjina u vijeću i dakle manje intervencije od strane Brisela kako je on to nazvao. U tom kontekstu bih zamolila vas dakle da e, ujedinjene kraljeve ne traži uvijek iznova ta izuzeća pogotovo kada govorimo isto o samom sitiju dakle dijelu Londona i vezano se financije pogotovo vezano uz zakonodavstvo u tom području i pogotovo kada govorimo o određenim sporazuma gdje e, se nude određene pogodnosti recimo za kineske offshore tvrtke. U toj domeni sam bolje informiran nego o prethodnom temi. Među onih pet prioriteta koje sam ja spomenuo, dakle to je bilo onih pet prioriteta koje sam koristio još u travnju, dakle to nemojte molim vas e, pomiješati kada sam se bavio britanskim problemom, međutim ja sam svjestan toga već desetljećima. Dakle, moramo uzeti u obzir određene specifičnosti, kao što moramo uzeti u obzir određene probleme koje se mogu pojaviti u određenim zemljama. Ako naše britanske kolege i prijatelji žele What they Žele e, uzeti natrag neke ovlasti iz Brisela, onda nek nam kažu ja nemam nikakvu listu zahtjeva od strane britanske vlade. Kad to dobijemo, onda ćemo to morati uzeti u obzir to i osigurati da četiri osnovne slobode ne budu na bilo koji način e, prekršene dakle u toj zajedničkoj e, postupku. Vi znate da nizozemska vlada i parlament e, su naveli 53 točaka s kojima se žele pozabaviti na drugi način. Dakle, nije to britanski problem, to je čisto gledajući da općenito jedan problem, međutim to je problem koji se odnosi na razne zemlje i mi smo tu jasni. Dakle, imamo ugovore, unutarnje tržište, to se ništa ne može dovoditi u pitanje. Sloboda kretanja radnika, to nije nešto čemu mogu odlučivati države članice. Dakle, to je pravna stečevina. Oni koji zagovaraju jaču mobilnost ne mogu biti oni koji ugrožavaju e, slobodu kretanja radnika. Dakle, tu moramo biti vrlo jasni. Međutim, kad se radi o sitiju, financijskom Um, regulativama. Na to vam ne mogu danas dati odgovor, budući da nemam čitavu listu zahtjeva niti od Britanaca, niti od nizozemaca, stoga nema smisla da dajem nekakve preuranjene odgovore. Ali time što sam se referirao na osnovna načela ugovora e, možete shvatiti što ja mislim o tome. Ja mislim da moramo osigurati Dakle, da kada govorimo o tom konkurenciji između financijskih centara u Europi, da to ne smije stvoriti nikakvu štetu. Dakle, ali što se tiče nekih od vas koji su rekli da sam ja previše branio financijski centar, ja ću rado prepustiti taj posao drugima. U redu, hvala Jean-Claude. I tu smo došli do kraja drugog kruga, druge teme. Relativno se dobro držimo rasporeda, kasnimo 9 minuta, to nije loše. Postupno ćemo prijeći s gospodarstva na socijalna pitanja i na porezna pitanja. Rekao sam da demokracija znači vladavina naroda za narod, kroz narod. U posljednjih pet godina 1% građana je zapravo doživjelo poboljšanje životnih uvjeta, a za preostalih 90% i više životni uvjeti su se pogoršali. Dakle, očito je da stvari idu nabolje samo za 1% građana. Prema tome ima posla pred nama kako bismo se pobrinuli da ta vladavina bude za čitav narod, za sve narode. I tu dolazimo do, jedan od, do jednog od instrumenata koji omogućuje politiku koja je socijalno pravednija, dakle govorimo i već smo spomenuli proračun Europske unije i sada idemo na sljedeće pitanje. Dobar dan. Ja, dakle, to, ja neću postaviti pitanje o samom ustroju proračuna, s obzirom da niste još počeli obnašati dužnost, reći ćete mi da ne možete odgovoriti. Riječ je o viziji, današnjoj viziji. Već 20 godina e, imamo proračun koji je predviđen za sedmogodišnje razdoblje. Kao što znate, 2013. smo izglasali proračun za Europsku uniju. Svo zakonodavstvo će se provoditi bez ikakve rasprave o proračunu. Imamo parlament, parlament neće biti uključen u postupak i tek nakon 2020. sljedeći saziv e, parlamenta moći će pokrenuti raspravu. Dakle, mislim da je to problem demokratske naravi, problem političke implikacije. Dakle, treba postojati nekakva dosljednost između zakonodavnog razdoblja komisije i e, proračunske perspektive. Imam dva prijedloga, dakle da imamo da se vratimo na proračunsko razdoblje od pet godina, te da imamo proces koji će biti razumljivi, koji će omogućiti da se predizborne kampanje vode oko na temu proračuna jer se politike vezuju uz sposobnost donošenja proračuna. Hvala. Nije točno da e, mi idemo već desetljećima na temelju da radimo i funkcioniramo na temelju financijskih e, perspektiva. To je nešto što je novijeg datuma, relativno novijeg datuma. Europa je već dugo tu, a ni mi više nismo tako mladi, to je problem. Može ja sam sudjelovao u radu e, vijeća za proračune bio sam ministar financija dugi niz godina i bio sam upoznat sa velikim problemima koje smo imali u vrijeme kada nismo imali dovoljno resursa jer smo morali imati e, međuvladine sporazume. Ti sporazumi su se svake godine morali ratificirati u nacionalnim parlamentima i to je uistinu dovodilo do besmislenih situacija. I zato e, smo došli do novog rješenja e, kako bismo izišli iz tog međuinstitucionalnog problema e, gdje dakle se vijeća i parlament tu međusobno sukobljavaju što je dovelo do situacije da smo morali imati treće, treći krug, treće čitanje za proračun što nije bilo niti predviđeno ugovorom. I zato smo došli do rješenja da imamo proračun kroz jedno duže vremensko razdoblje. E, mislim da ćemo 2019. kad budemo imali novi parlamentarni saziv imati rasprave o proračunu jer ćemo morati imati reviziju na polovici razdoblja ovog trenutnog aranžmana. To će biti 2016. Neki od mene traže da to pomaknem na 2015. Mislim da bi bilo bolje da to bude 2016. i da se bavimo pitanjem vlastitih prihoda. Ne znam jesam li to rekao danas ili jučer, ali e, mislim da je to jedno neophodno pitanje. Ja nisam a priori protiv toga da se skrati razdoblje sa 7 na 5 godina, međutim mi smo istinu rekli da je bio, bilo veliko postignuće što smo dodali dvije godine predviđenom razdoblju od pet godina. Dakle, to smo smatrali velikim uspjehom. Mislim da trebamo povesti istinsku raspravu o vlastitim izvorima prihoda. E, mislim, ja bih volio da o tome raspravimo. U redu, onda ćemo u sklopu ekonomskog upravljanja, e, također razgovarati i o prihodima i naravno treba uzeti u obzir i porezne prijevare i porezne uprave, e, porezne utaje koje su, koje su uistinu u velikim iznosima. Imamo sljedeće pitanje. Hvala. Hvala što ste došli kako biste nešto rekli o svojoj viziji. Vidjela sam da je u vašim prioritetima borba protiv porezne utaje nije bila jedna od njih. Vjerojatno zato što je teško to povesti u svojoj zemlji gdje više od 50% BDP-a dolazi iz financijskog sektora. A s obzirom na ovaj visoki iznos l'ensemble de Dakle, Mislim da tu trebamo uzeti u obzir ulogu multinacionalnih kompanija. Komisija je najavila tri istrage početkom 2014. kako bi se vidjele porezne povlastice koje se daju u Irskoj, Luksemburgu, Luksemburgu za Apple, Starbucks i Fiat. E, Amazon je sada također e, predmet istrage e, u zemlji na kojoj ste bili, u kojoj ste bili na čelu 19 godina. Te istrage su vrlo dobre. Hoćete li intenzivirati te istrage ili ne? I zanima me, slažete li se da se uvede financijska transparentnost u svim zemljama za sve multinacionalne kompanije koje posluju u Europi. Da, što se tiče ovih pitanja mislim da treba proširiti raspravu. Ne znam što znači transparentnost kada je riječ o poslovanju multinacionalnih kompanija, ali mislim da ćete mi to objasniti. Ja želim e, da bude velika razina transparentnosti i da se to stalno primjenjuje e, kod, kod prodaje oružja. Dakle, ja sam za transparentnost svugdje, isto tako mislim da bi tajne e, kriminalne organizacije e, trebalo uzeti u obzir i dakle to su teme o kojima ozbiljno moramo raspraviti. Što se tiče, što se tiče ovih e, pitanja o porezima, o poreznim utajama, dakle neke zemlje primjenjuju e, takav sustav i Komisija je pokrenula tri postupka koja ste spomenuli, bit će i drugih. Mislim da se problemi uglavnom e, vezano uz ovo pitanje vezano uz poreze, dakle mislim da su to vrlo važna pitanja. Ja nisam nikada organizirao tax ruling, međutim E, ja sam e, tijekom e, svoje karijere razgovarao s velikim brojem ulagača i dosta sam naučio od, nje, od njih, bilo da su došli iz Pariza, Frankfurta, Düsseldorfa ili Londona. Ti sastanci su uvijek bili vrlo korisni, vrlo informativni, jer mi je rečeno da smo mi preskromni, da drugi imaju mnogo atraktivnije financijske instrumente nego što je to bilo u slučaju u Luksemburgu. Prema tome znam da E, je to nešto što se odnosi na sve države članice jer sve imaju određene e, porezne prakse u odnosu na tvrtke koje nisu u potpunosti transparentne, prema tome trebamo veću razinu transparentnosti u tom području, no trebali bismo isto tako e, izvršiti jednu komparativnu, komparativni studiju, pravnu studiju Mislim da sve zemlje mogu imati koristi od, od takve prakse i ponekad e, vidim da se govori o predsjedniku vlade Luksemburga kao velikom savezniku krupnog kapitala, da on radi protiv interesa vlastitog, vlastite zemlje. Dakle, mi ćemo poduzeti sve što možemo, sve što je potrebno. Ja bih htio da vlade odgovore na pitanja komisije umjesto da se skrivaju. Moja stranka više nije na vlasti, prema tome morat ćete priznati da e, u slučaju Luksemburga e, što se mene tiče, ja želim da transparentnost, da se transparentnost primjenjuje svugdje, ali to se ne odnosi samo na porezna pitanja i na porez na dobit. E, ima zemalja koje izvoze oružje, e, neke to odbijaju. Mislim da uistinu trebamo posvetiti pozornost i tim mrežama. Hvala. Sljedeće pitanje se tiče nečega što tehnokratskim jezikom zovemo automatskim amortizerima. Dakle, monetarna unija ne može postojati bez politike transfera, što omogućuje da se ublaže neke makroekonomske neravnoteže i socijalne neravnoteže. I jedno pitanje o nezaposlenosti. Ernest Stasun iz Katalonije ima pitanje. Hvala gospodine Juncker. Ako mi dopustite, ja ću postaviti pitanje na španjolskom. Gospodine Juncker, želim vam dobrodošlicu. U proteklih nekoliko godina gospodarska politika u Europskoj uniji zazvala velike probleme kod naših građana. U slučaju Španjolske govorimo o 4,5 milijuna nezaposlenih, 43% tih osoba ne prima nikakve naknade za nezaposleno. Dakle, govorimo o 2,1 milijuna osoba koje su potpuno napušteno. Govorimo bez ikakvog doma, bez ikakvih naknada a nezaposlenost mladih je oko 50%. To je panorama koja nam ostavljaju politike trojke od proteklih nekoliko godina, dakle panorama slažete se da je vrlo zabrinjavajuća. Mene zanima na koji nas, način vi mislite riješiti ovaj problem. E, najprije, što mislite o mogućnosti stvaranja jednog programa za nezaposlene na razini Europske unije koji bi mm, pomogao u rješavanju ključnih problema eurozone. Dakle, što mislite o, takvoj, e, o takvom programu koja bi pomagala, koji bi pomogao ljudima? A drugo pitanje se odnosi na jamstvo za mlade. Ovaj tjedan smo dobili E, novosti o provedbi tog programa u Španjolskoj, nismo zadovoljni sa tom provedbom i zanima me što ćete vi učiniti ako budete izabrani kao predsjednik komisije, dakle da provedete taj program. Htio bih prije svega da se pomnije i bolje provodi garancija za mlade. 16 milijardi eura je na raspolaganju u sklopu garancije za mlade i prema tome do sada je dakle izdvojen novac i s obzirom da svi daju izjave o tome da se moramo boriti protiv nezaposlenosti mladih, posebno zemljama obuhvaćenih programom, e, ja moram reći da bih htio da države članice bolje iskoriste na sredstva koja su im na raspolaganju. Drugo, vi ste opisali stanje u Španjolskoj, drugi bi mogli progovoriti o situaciji u svojoj zemlji i govorite o svim negativnim posljedicama i zapravo smatrate da se negativne posljedice na društvo, e, da im se uzrok može naći u nekim e, mjerama na razini Europske unije. E, međutim, slažem se donekle, ali isto tako odgovore treba pronaći i u španjolskoj povijesti. Dakle, mi smo se rukovodili načelom solidarnosti i kao što sam rekao uvodno, mislim da bismo trebali bolje ocijeniti utjecaj mjera prilagodbe na socijalne aspekte. Htio bih podsjetiti na nešto što se ne spominje često. Evropska unija u cijelosti primjenjuje anti, naime, imali smo anticikličku politiku na početku krize, imali smo konjunkturne programe, 220 milijardi 2009. i to je dovelo do situacije da se povećao javni deficit i e, to je dovelo do povećanja javnog duga. E, da Europa nije primijenila tu anticikličku politiku koja se zapravo inspirirala Keynesovom, um, Keynesovim idejama, uh, možda bi situacija bila drugačija u nekim zemljama. To je dovelo do povećanja deficita od 7% u prosjeku. Mi ne možemo nastaviti tom dinamikom, tako da sada se radi na konsolidaciji javnih financija i to je dovelo do impresionirajućih rezultata s obzirom na kratko razdoblje tijekom kojeg su se provodile e, te mjere i u tijekom, tijekom kojeg su se mjere morale donijeti. Ja se zalažem za automatski stabilizacijski mehanizam. U kriznim situacijama je to potrebno, umjesto da se ide na rezove koji još dodatnu mogu ugroziti e, konjunkturu. Ja sam mnogo razmišljao o pitanju europske naknade za nezaposlenost, kao što ste spomenuli, dakle da postoji nekakav e, proračunski kapacitet na razini Europske unije. Do danas nisam nemamo odgovor. Nemam neki evidentni odgovor. Iz perspektive političke ideologija sam za takvu e, naknadu za nezaposlenost na razini Europske unije, no ne znam kako to prodati u svim zemljama Europske unije ili eurozone. Naime, opasnost je ipak velika, neovisno o zemljama. E, vi Znate da ja uistinu imam velike simpatije prema zemljama na jugu Europe. Međutim, pitanje je hoće li neka zemlja biti korisnik e, financijskih sredstava iz proračuna Europske unije u trenutku kada nezaposlenost dođe do određene razine. Dakle, recimo da je to 20 ili 25%. Hoće li u tom trenutku e, se koristiti, odnosno da li bi trebalo mobilizirati u tom slučaju sredstva iz proračuna Europske unije? A, međutim, tu postoji veliki rizik da se ne primjenjuju korektne politike. Jer ako se e, ne budu primjenjivale dobre politike, ako se ne budu uvodile potrebne strukturne reforme, opasnost je velika. Jer e, to bi moglo e, dovesti do pitanje hoće li se u tom slučaju onda koristiti ta sredstva ili ne. I to je rasprava. Ja se slažem za to da imamo kapacitet, proračunski kapacitet u eurozoni. Ja sam za takvo osiguranje za nezaposlenost u Europskoj Međutim, ne znam kako to učiniti, mislim da bismo trebali dodatno razmisliti o tome. Dakle, ja sam sada još u fazi promišljanja, evo i to mi se ponekad zna dogoditi. Rijetko, ali zna se dogoditi. Jedan od važnih instrumenata za socijalnu pravdu su kvalitetne javne usluge. Svi znamo da je politika Europske komisije išla u smjeru privatizacije i to je pitanje Monike Varner iz Austrije Poštovani gospodine Juncker, vi ste na početku naveli načelo subsidijarnosti i u tom pogledu imam jedno pitanje vezano uz lokalnu samoupravu, pogotovo kada govorimo o javnim uslugama. Dakle, ja dolazim iz Beča gdje u istini imamo vrlo snažne usluge kada govorimo o socijalnim uslugama koje nisu same sebi svrha već služe samim građanima i koliko su važne takve socijalne ili javne e, usluge pokazao isto tako uspjeh europske E, građanske inicijative Right to Water. Stoga me zanima da li ste i vi zadalje za to da socijalne usluge budu izostavljene iz same regulative što se tiče unutarnjeg tržišta, dakle da javne službe i njihova uloga i isto tako navedena u Lisabonskom sporazumu, dakle i da to bude učinjeno i kroz međunarodne sporazume kao što je TTIP e, i kada govorimo o ovom procesu liberalizacije, uključivanja nevladenih organizacija i lokalnih e, tijela i e, sindikata, da li tu namjeravate isto tako mijenjati situaciju? Hvala vam lijepa. Otkad razmišljan sam netko tko je upravo za takve javne službe i taj postupak privatizacije i deregulacije je nešto što mi se uistinu nije sviđalo. Jer to jednostavno ne funkcionira, tu se radi o temeljnim interesima građana i svaka zemlja mora tu moći dobro promisliti da interesi građana budu zastupljeni na način kako je to u skladu sa tradicijom pojedine države članice. Dakle, ja sam protiv toga da socijalne usluge se samo tako prepuste diktatu unutarnjeg tržišta, iako Znam da kada govorimo o postotku udjela eh, tih socijalnih udjela da je to vrlo eh, visoko i da to čisto praktično se ne može dobro odvijati, ali ja nisam za to da se šire dakle, pravila unutarnjeg tržišta na e, ta relevantna područja za pojedina društva. Dakle, ja sam protiv toga. Ali da li ćemo onda morati uvijek stvoriti neki veliki auditorij da bi mogli tu i tamo nešto provjeriti. To po mom mišljenju e, neće ništa promijeniti. Zašto bi trebao plaćati skupe stručnjake za koje znam da ono što će mi predložiti, dakle, e, da pod jarmima te socijalne usluge pravilima unutarnje tržišta. Dakle, mislim da to nije dobro. Ali možemo možda provjeriti tamo gdje se to već dogodilo, da li tu možda možemo napraviti korak natrag. Da sam uvijek za to da treba izgraditi unutarnje tržište, ali uvijek iznova utvrdim da postoje područja gdje bih rado da ne vrijede pravila unutarnjeg tržišta. Općenito sam za to, dakle, da te norme socijalne zaštite treba biti jednako bitne kao i pravila za unutarnje tržišta. Dakle, ne volim to nekako stupnjevanje. Mislim da je to povezano sa europskim socijalnim modelom, a o njemu se sve manje govori, a sve manje postoji. Mnogo smo govorili o južnim zemljama u Europi, a ponekad se zaboravlja da isto tako postoje važna socijalna pitanja i na istočnom dijelu našega kontinenta. Imamo pitanje iz Litve. Gospodine Juncker, ovo je pitanje koje vam želim postaviti. Plaćanja koja su dobila tri baltičke države i Rumunjska su mnogo niža od prosjeka Europske unije. No poljoprivredni e, troškovi su znatno visoki. Na primjer u Litvi troškovi energetike, troškovi energije su mnogo viši. Poljoprivrednici moraju kupovati istu opremu, tako da jedina ušteda koju imaju je zapravo e, ide na, na štetu radne snage. A to sve naravno umanjuje povjerenje u Evru, Evropsku uniju. A ovo je moje pitanje. Za vrijeme analize proračuna u 2017. hoće li biti moguće e, revidirati politike plaćanja? Kako najniža plaćanja u e, zemljama članicama Europske unije budu povećana kako bismo potakli zapošljavanje i rast, kako bismo smanjili nejednakosti. da, imat ćemo tu srednjeročnu analizu financijske e, perspektive 2016. i 2017 ne vjerujem, razmišljat ćemo o ovome što ste rekli, no mislim da neće e, doći do dramatičnih promjena u proračunu. Za vrijeme postupka donošenja odluke, za vrijeme pregovora još u 2013. i 2014. te su odluke, dakle, dobro, ja znam za probleme u tim zemljama članicama, o tome se jako puno raspravlja i u akademskom svijetu. Zašto netko ne dobiva iznos, iznose koje bi trebao dobivati. No tu treba uzeti u obzir i predpristupno financiranje koje je bilo značajno. No svjestan sam tog problema i bavit ćemo se tim problemom za vrijeme srednjeročne e, revizije. Uh, Dobro, a sada krećemo sa posljednjim uh, krugom pitanja. Mislim da ovo dosta dugo traje. Imam još tri uh, Zadnji krug nosi lijep naziv. No, to su ujedno izazovna pitanja zato što europski političari nisu uspjeli u tom području a to je zapravo dakle vraćanje povjerenja u Europu i u zadnjem krugu će sudjelovati samo žene između ostalog kako bismo vas i posjetili na vaš problem e, sa brojem žena u vašoj budućoj komisiji prva će vam postaviti pitanje Ska o imigraciji Hvala vam što ste došli i odgovorili na naša pitanja. Drago mi je da ste rekli da ćete braniti četiri osnovne slobode Europske unije i pretpostavljam da znate da je sloboda kretanja radnika ona koja je ključna za nas i u tim ćemo vas bitkama podržati. Isto tako, drago mi je da sam pročitala u vašim prioritetima da želite raditi na legalnom useljavanju, no htjela bih vam postaviti pitanje o nečem drugom, o krizi izbjeglica, te o pravnim i, e, pravnom i sigurnom putu izbjeglica u Europsku uniju. Mislim da će to biti ključna tema za sljedeću komisiju. Zanima me koji će biti vaš prijedlog. Znam da je problem pred, protekle komisije nije bio toliko u komisiji koliko u zemljama članicama. Tako da me zanima na koji način planirate prisiliti zemlje članice da prihvate na siguran način izbjeglice koje dolaze iz Sirije i iz ostalih kriznih područja. I još bih htjela dodati da dizanje ograda, dizanje zidova, više Frontexa, to nije rješenje. I, I think that Frontex is a part of but I think that, mislim da Frontex je dio rješenja. Frontex ima proračun od 18, 80 milijardi. I mislim da s tim proračunom ne mogu ispunjavati sve svoje obveze i da taj proračun treba povećati. E, Frontex je instrument obrane granica, no kad govorimo o o stavu javnosti prema Europskoj uniji i distanciranosti, jedan dio toga proizlazi upravo iz toga što ne štitimo naše vanjske granice. I upravo tu upravo se tu rađa populizam i naravno da mi ne bismo smjeli ponavljati ono što oni govore, već raditi u drugom smjeru. Zalažem se za organizaciju legalnog useljavanja. Mi neprestano govorimo o ilegalnom useljavanju, no ja bih stvarno htio da se koncentriramo na legalne načine dolaska useljenika. No to stvarno je kontroverzna tema. Ali bez obzira na to što je kontroverzna, ne možemo od nje bježati. I ja ću pokušati se time baviti. Što se tiče izbjeglica i tražitelja azila, Znate da u vijeću postoji podjela kad se govori o ovim temama, no činjenica je da se vijeće ne može dogovoriti oko glavnih načela u tom području. To u svakom slučaju ne može biti isprika za komisiju da ništa ne čini i da ne poziva vijeće da da odgovore na te teme. Naravno potrebna nam je i potrebno nam je i više solidarnosti između sjevera i juga. I nije u redu smatrati da samo zemlje u koje dolaze um, ilegalni imigranti, da se te zemlje same moraju nositi sa tim problemima. Um, moramo se uključiti i kroz sufinanciranje, kroz dakle, više sredstava i raditi na programima vjerujem, smatram da radimo jako veliku pogrešku u Europi zato što zemlje jedna za drugom smanjuju uh, proračune za pomoć i razvoj. Na plažama pokušavamo spašavati živote, no ja mislim da bismo im trebali pomoći tamo gdje jesu, kod kuće pomoći riješiti probleme kod kuće, a ne da stalno smanjujemo proračune za, za pomoć. Imamo e, cilj od 0,7%, to je prenizak cilj. I zemljama članicama u Europskom vijeću na sastanku u ožujku moramo reći da se ne nalazimo, da nismo ništa postigli kad govorimo o milenijskim ciljevima. smatram da moramo bolje surađivati nije dovoljno reći da smo prvi e, na svijetu moramo reći da smo jedan od najbogatijih kontinenata i da imamo obvezu pomoći uh, vidim da Ska ima još jako puno pitanja, ali moramo nastaviti. Idemo na Juliju Eder iz Njemačke i voljela bih da nakon nje odmah postavi pitanje sljedeća govornica, zato što se moramo malo požuriti. Julija, izvoli. E, Dragi gospodine Juncker, ja vam se obraćam u ime naše Europske stranke Pirata. Dakle, mi pozdravljamo E, što je vaša, odnosno naša tema vezana uz slobode na internetu, isto tako vrlo važna. Postoje e, vrlo velike diskusije kada govorimo o autorskim e, pravima, jer tu dolazi do velikog kršenja autorskih prava, često do toga dolazi i nenamjerno, ali isto tako ima vrlo često negativne posljedice i time se ugrožavaju određene egzistencije. Dakle, što ćete učiniti kao predsjednik komisije? kako bi europsko pravo u pogledu autorskog prava bilo jednostavno da ga može svatko slijediti i da li bi tu trebalo postojati jedinstveno e, pravo ili zakon i na kraj krajeva koji povjereni, koja glavna uprava bi trebala u budućnosti biti nadležna za pitanje autorskog prava. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Juncker, dobrodošli u naš klub zastupnika, dobro jutro. Rekli ste za zainteresirani e, za razvoj digitalnog jedinstvenog tržišta i najavili da e, želite uspostaviti usklađeni sustav patenata u Europi. Zanima me kako planirate uspostaviti ravnotežu između harmonizacije i kulturne različitosti s jedne strane? Želite li e, unaprijediti ta prava te hoćemo li mijenjati ugovorno pravo kako bismo mogli uključiti i umjetnike i ne bismo ih stavili u e, nepovoljniji položaj. Što se tiče ovog pitanja, kada se radi o autorskim pravima, i ja sam rado spreman tu ponešto poduzeti, rado sam za to da povećavamo same šanse zapošljavanja kada govorimo i o digitalnom tržištu, moramo biti svjesni toga. Moramo prestati paušalno se baviti tim pitanjem kada govorimo o europskom digitalnom svijetu. Tu se mora puno toga još dogoditi, ima previše regulatora, imamo e, previše nacionalnih e, pravila. To ćemo kroz jedan veći napor morati sve pojednostaviti harmonizirati kako bismo mogli bolje koristiti te digitalne šanse koje postoje. Autorsko pravo koje imamo je nešto što već postoji dakle, dosta dugo. 13 godina se u stvari već nismo bavili tim e, pitanjem na način kako treba. A tu je došlo do nevjerojatnih revolucija u tom području. Sad je došlo e, razdoblje kada se trebamo postaviti ozbiljna pitanja vezano uz autorska prava. Kako bi stvari pojednostavili, kako bi se tu moglo jednostavnije djelovati. Dakle, digitalne ambicije ne smije biti otežane kroz autorsko pravo, već to treba biti uistinu jednim e, instrumentom koji možemo iskoristiti još bolje te potencijale. ali budući da sam netko koji je uistinu osjetljive na pitanje vezano uz autorska prava u smislu da nikada ne bih prihvatio jer to je protiv mog obrazovanja, protiv mog temperamenta, nikada E, ne bih da se na isti način odnosimo prema ljudima koji imaju nešto umjetničkom, stvore nešto umjetničkom smislu, nekoga ko stvori nekakvu plastiku, recimo netko ko uistinu stvori umjetničko djelo, tko napiše pjesmu ili proizvede film. To su uistinu stvari koje treba poštivati. Stoga Autorsko pravo je nešto što je vrlo važno, ali treba postaviti i poštovanje prema onima koji su kreativni, prema umjetnicima. I to je uistinu nešto što bih rekao bilo kome tko želi promovirati digitalno tržište, dakle da je isto tako bitno poštivati kreativnost i stvaranje. On Die Generaldirektion, äh, wird es beim Binnenmarkt Što se tiče opće uprave, da li će to ostati unutar, e, opće uprave za unutarnje tržište? Ja vam čestitam na tome što se bavite jednim pitanjem s kojim se ja tek moram e, pozabaviti jer još nisam razmišljao o tome ali zasigurno će biti povjerenik koji će biti odgovoran za digitalni sektor i tu ćemo naći jednu opću upravu koja će se baviti time. Da li će to biti i da li je najbolje u tom pogledu opća uprava za unutarnje tržište, to još ne znam. nakon svakog saslušanja mogu sam reći da ću to zapisati Dakle, evo, jednostavno morat ću se pozabaviti time. To će svakako biti jedna vrlo zanimljiva rasprava, pogotovo kada govorimo o ovim mogućnostima približavanja koje si ti spomenuo. Sada imamo jednu daljnu vrlo zanimljivu temu. Judith Zarentini iz Nizozemske će nešto govoriti o pranju novca. Dank u voorzitter. Ik spreek Nederlands. Ehm, meneer Juncker, het is mij Gospodine Juncker, Iznenadila me činjenica kad ste rekli da 0,7% proračuna koji idu u svrhu za pomoć i razvoj, da to nije dovoljno, te da moramo e, povećati transparentnost multinacionalnih kompanija. Osim toga, rekli ste da bi transparentnost trebalo biti pravilo. Ja sam izvjestiteljica na izvješću o pranju novca zajedno sa kolegom iz Kluba Evropskih pučana. Uskoro ćemo početi pregovore sa komisijom i sa vijećem. I zanima nas što će biti s vlasnikom, vlasnikom tvrtke. Naš nacrt izvještaja je odobren i mi tražimo da se uspostavi javni registar u svim zemljama članicama kako bismo se mogli učinkovitije boriti protiv pranja novca. Sadašnja komisija nije prihvatila taj poziv za uspostavu e, otvorenog registra. E, povjerenik Barnier je to manje više prihvatio. Neke zemlje članice, uključujući moju i vašu, e, nisu baš oduševljene tim prijedlogom i zanima me vaš odgovor. Hoće li taj prijedlog proći? Da, možete računati na moju potporu. Možete računati na moju potporu. Eine Benelux-Verständigung auf ganz schnelle Art. Ähm, dakle, imamo jedan brzi eh, sporazum zemalja Beneluxa. Eto, sljedeće pitanje je o vladavini prava. Hvala vam. Hvala vam što ste mi dali priliku da postavim pitanje o vladavini prava. Puno smo govorili o europskim vrijednostima. To, eto, prenosimo diljem svijeta, no mislim da postoje ozbiljna, ozbiljni problemi sa vladavinom prava u Europi. Posebice se to odnosi na nedavne događaje u Mađarskoj I zato mislim da je važno promovirati mehanizme koji će nam pomoći u analizi situacije sa ljudskim pravima u zemljama. E, Kopenhaško povjerenstvo je odradilo vrlo važan posao, posebice kad govorimo o neovisnosti pravosudnih tijela. I određene mjere jesu poduzete. No, zemlje članice nisu uvijek uspjele provoditi te mjere, a vi sada imate ogromnu priliku da to učinite kao predsjednik komisije. I namjeravate li nešto reći o situaciji u Mađarskoj? Već sam puno toga rekao o Mađarskoj. I znamo rezultate toga. Mislim da u ovim područjima koja ste spomenuli komisija radi jako dobar posao. Posebice Vivian Redding koja je bila odgovorna za pravosuđe. I mislim da će se s tim radom nastaviti. Mislim da je to važno, zato što često razgovaramo o drugim dijelovima svijeta i govorimo im što moraju učiniti i kako bi se trebali organizirati. I ako namjeravamo kritizirati druge i govoriti im što moraju učiniti, mislim da bismo onda mi trebali biti primjer. Ako neke stvari ne funkcioniraju kako treba, time se moramo baviti i to moramo riješiti. Tako da to je europski problem i moramo s njime nešto učiniti. Mi smo politička zajednica koja je utemeljena na vrijednostima. Možda ni to zapravo nije najbolji termin, no mi smo zajednica koja je osnovana na vrijednostima i te vrijednosti, te osnovne vrijednosti moramo poštovati. A postoje zemlje u Europske unije u kojima stvari ne idu dobrim putem. Imamo jedan članak ugovora mm, koji nam omogućuje da reagiramo, to je članak 7, ali samo zapravo kada stvari dođu do, do ekstremnih situacija. I gospođa Reding je zapravo već spomenula mogućnost da se iskoristi taj članak 7. Naravno, isto tako moramo uh, uh, sudjelovati, to je surađivati sa mm, Venecijanskom komisijom i sa Vijećem Europe. A Vijeće Europe ima ogromno iskustvo, tako da da, i ja smatram da je to ozbiljan problem. Je li moguće da ako budeš predsjednik komisije da li bi, da li bi uistinu podržao jedan novi instrument kao što je Kopenhagenška e, komisija, dakle, da kako upravo to pokrivanje koje se događa, kako se može tome oduzeti određena moć?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 jedna odlična politička organizacija koja je u stvari još starija i puno šire postavljena nego Europska unija i puno učinkovitije radi i surađuje nego kada govorimo o toj suradnji između komisije i e, parlamenta. Dakle, postoji takva jedna stručnost, ekspertiza koju istinu trebamo iskoristiti Dakle, kada govorimo o Europskoj povelji ljudskim pravima, uistinu mislim da mi kao Europska unija tome trebamo pristupiti. Ako ne možemo naći nekoga tko će obaviti posao, onda trebamo mi to učiniti. Ako može netko to bolje nas obaviti, zašto on to ne bi učinio? Sada posljednje pitanje Teri Rantke. Što se radi, kad govorimo o pravima LGBT zajednice, Gospodin Juncker, drago mi je što ste ovdje s nama. I imam sada još jedno pitanje koje je vrlo važno za nas. Radi se o nediskriminaciji. Postoje dvije skupine u našem društvu koje su izložene velikoj diskriminaciji u svim europskim društvima, a to su e, žene i LGBT plus e, zajednice. Sada se tu postavlja pitanje isto zastupljenosti žena. Komisija će se time pozabaviti. Mi smo svjesni toga da Europska komisija tu ima određenu odgovornost da e, svi ljudi u istinu mogu ostvariti svoja ljudska prava. Puno toga je učinjeno kada govorimo dakle o ženama i sada vidimo da uopće se želi povući jedna e, takva smjernica koja je jako dobra. Mi bismo trebali dalje pozabaviti tom smjernicom koja se odnosi na porodiljski i kao što je parlament rekao trebamo se boviti protiv homofobije. Vidjeli smo dakle jedan roadmap, roadmap koji bi se trebao baviti upravo e, protiv e, diskriminacije u pogledu LGBT kao predsjednik komisije, da li ste, biste vi podržali jednu strategiju protiv homofobije od strane komisije, a nadalje kada govorimo o e, dakle direktivi koja se odnosi na E, porodiljske, da li biste to ponovo stavili na dnevni red? Ja sam uistinu upoznat sa problemima koje opisujete, u svakom slučaju sa e, tom cijelom situacijom. Ja sam za to da komisija organizira i financira kampanju protiv homofobije Mislim da do homofobije nikada ne bi smjelo ni doći. I u tim pitanjima sam im sam uistinu vrlo angažiran i mislim da trebamo postići sve što možemo kada govorimo o antidiskriminaciji. To se ne odnosi samo na homoseksualce, već i na druge skupine u našem društvu koji e, su ograničeni, odnosno isključeni zbog svoje seksualne orijentacije. Dakle, mi kao Europa ne smijemo nikoga isključivati, mi trebamo biti inkluzivno društvo čisto da li moramo tu postupiti i u zakonodavnom smislu o tim temama o kojima ste vi govorili, dakle homoseksualnim, lezbijskim, interseksualnim, transseksualnim e, osobama. Nisam tu baš e, siguran. Mislim da je to pitanje o kojem trebaju države članice same odlučivati Mislim da ne bismo imali veliki uspjeh kad bismo pokušali na Europskoj uniji tu djelovati u zakonodavnom smislu. Ali to su dva različita pitanja. S jedne strane vrlo jasno pojasniti kako razmišljamo u kojem pravcu se Europa treba dalje kretati, s druge strane odabir instrumenta je nešto što treba prepustiti pojedinim državama članicama. To Tamo gdje imamo subsidijarnost, to ne znači da ne smijemo imati određena načela u pogledu toga što bi tu trebalo učiniti. Dakle, ja bih rado da se tu postane aktivan u Europi i na zakonodavnom smislu. Mislim da to neće dovesti do ničega. To će dovesti do velikih otpora, e, čisto zbog samog načela, jer e, pitanje obitelji je nešto što je dio nacionalnog prava. A kada govorimo dakle o samoj direktivi o porodiljskom, jučer sam već nešto rekao o tome i nisam siguran da li je komisija uistinu povukla prijedlog ja ću malo promisliti još o tome i vidjeti da li bi se komisija opet trebala pozabaviti time i ja sam svjestan tog kontroverznog rituala u vijeću a i u ovoj kući dakle o tome ćemo u komisiji razgovarati pa ćemo vidjeti da li ćemo to opet uključiti u ovaj proces odlučivanja u svakom slučaju komisija će se pozabaviti tim pitanjem evo to sam htio reći dakle to je sada bio zadnji tematski blok ovog saslušanja. U istinu zahvaljujemo. Hvala. Sada ću dati Filipu Lambercu riječ da iznese zaključke. Znam da Jean-Claude Junckera čeka još tri rasprave, prema tome ja ću, se, ja ću vrlo kratko iznijeti zaključke. Htio bih na početku reći, kao što je Jean-Claude Juncker sam rekao, a to je da on ima međugeneracijsku koncepciju proračuna. Da, i mi imamo međugeneracijsku koncepciju politike općenito. I kada vidimo koje su se politike vodile u Europi posljednjih pet godina, možemo ustanoviti da e, se nije smanjio dug država članica, da je istovremeno dug u, u privatnom sektoru ostao isti, a došlo je do pogoršanja kada je riječ o siromaštvu, o većim nejednakostima, o većoj ekološkoj šteti i tako dalje. Postoje razlike između e, financijskog duga i ekološkog duga, jer financijski dug se može smanjiti, dug se može vratiti, a može se i ispregovarati. Socijalni dug se može smanjiti, međutim ne može se o tome pregovarati. Kod ekološkog duga on se ne može smanjiti, dakle kada dođe do pogoršanja u klimatskim uvjetima, došlo je do njega, kada se resursi potroše, nema ih više, prema tome ne može se pregovarati s prirodom. Dakle, postavlja se sljedeće pitanje. Hoće li Jean-Claude Juncker biti predsjednik komisije? Hoće li on u tom svojstvu biti u stanju preusmjeriti evropske politike u smjeru koji bi omogućio ne samo da se smanji financijsko opterećenje za buduće eh, naraštaje, nego i socijalni i ekološki teret jer tu je zapravo ključan čimbenik e, kada je riječ o promjeni politike koju očekujemo od Europske unije, od Europske komisije i o tome će se raspravljati sljedećih dana i to će nam omogućiti da dođemo do stajališta o tome. Ja bih htio zahvaliti Jean-Claude Junckeru na preciznim odgovorima na pitanja i na e, intelektualnom poštenju jer ne očekujemo uvijek od političara da priznaju da nisu specijalisti za nešto i da radije neće dati odgovor. Mislim da je to poštenje nešto što trebamo cijeniti kao i vrijeme koje je Jean-Claude danas nama ovdje e, dodijelio. Dakle, mislim da će e, to svi primiti na znanje. Hvala, e, hvala Jean-Claude Junckeru i mnogo sreće u nastavku, za nastavak rada.